Eh, muy buenas tardes. Les parece, vamos a comenzar, a continuar con el orden del día. Punto 11, en este caso, para la audiencia pública sobre... Mislim da možemo sada nastaviti sa dnevnim redom za danas poslije podne. Prelazimo sad na saslušanje financijske tehnologije, utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora. Mislim da je nesumnjivo tako da nove digitalne tehnologije mijenjaju financijski sektor, on će se promijeniti u usporedbi sa današnjim financijskim sektorom. I sada se postavlja pitanje koliko će daleko sežne biti te promjene. S tim u vezi naravno se odvijaju rasprave, postoje različita mišljenja o tome, institucije različito razmišljaju po tom pitanju i sigurno će mnogi u financijskim sektorom zastupati jedno mišljenje, a drugi će zastupati drugačije mišljenje. To je ono što je lijepo kod rasprava i razmjena gledišta i lijepo je što je ovdje naš odbor na vas inicijativu odlučio se staviti za izvješće na vas inicijativu o ovoj temi. Izvjestitelj je ovdje tu s nama. Ne bih sada htio uopće puno toga reći o ovome, to možemo kasnije napraviti kada ćemo izvoditi zaključke, ali vrlo nam drago što imamo sedam e, izvrsnih izlagača, to je govornika s nama ovdje danas popodne koji će govoriti o tom važnom sektoru i o tim važnim razvojima. Imamo najbolje stručnjake ovdje s nama kada se radi o ovoj važnoj temi i kada se radi o bliskoj budućnosti. Zbog toga smo ovdje sada stvorili izvrsnu priliku za razmog gledišta i ću se nastaviti razgovarati o tome, raspravit ćemo o tome. Imamo zapravo dva, kao što znate, dijela panela, podijelili smo to sve u dva dakle, dijela. Prvo imamo tehnološke inovacije, a kod drugog panela će se govoriti o prilikama i izazovima za budućnost. Vrlo kratko bih htio predstaviti govornike koji će nam govoriti na panelima danas. Prije svega ovdje je s nama Claire Kalmežan. Ona je direktorica za inovacije iz Lojca. Izvolite. Por eh, eh, nosotros hemos Dajmo svakome odgovornika više manje pet minuta više manje. <clears throat> A nakon prva četiri govornik E, imat ćemo pitanja i komentare od različitih političkih klubova njihovih e, glasnogovornika, a onda drugih. Fintech kao globalna industrija se brzo razvija. Ujedinjena kraljevina je prepoznata kao središte ove industrije. Za fintech nam trebaju četiri atributa. Talent i kapital i politika podrške kao i potražnja. U Europi e, Lloyd Banking Group investira 2 milijarde za podršku potrebama 28 milijuna e, potrošača. Imamo strateško partnerstvo sa tehnološkim predvodnicima, predvodnicima Of course. Of course. Um, so we have, we have fintech accelerators which we are supporting. Imamo fintech akceleratore i surađujemo sa različitim poduzećima i Obećali smo u cijeloj jedinoj kraljevini e, dati 150 mentora za fintech. U u Ujedinjenoj kraljevini još uvijek postoje 5,9 milijuna odraslih osoba koje nikad nisu koristile internet. Naša je vizija da pomognemo Britaniji u naporima da se razvije i to na platformama kao što su Airbnb, Alibaba i Facebook. U Ujedinjenom kraljevini ima 15.000 fintech startupova sa kojima moramo surađivati i to će biti naša e, zajednička odgovornost da nađemo ravnotežu između inovacije i zaštite klijenata. Govoreći o šest stvari koje su važne za mobilizaciju fintech radne skupine. Prvo su globalni standardi i harmonizacija u svim zemljama kako bismo dobili bolja rješenja za sve nas. Ja vjerujem da će to također pomoći razvoju e, digitalnog jedinstvenog tržišta u Europi. Drugo je kultura e, pokušaja. U Ujedinoj kraljevini imamo FCA Sandbox i UK Industry Sandbox. Tu vidimo kakvi su novi poslovni modeli i koristi koje oni donose. za svaku inovaciju moramo imati na umu što je najbolje za klijente. I naročito kad se radi o zaštiti podataka i sličnom, recimo trenutna pravila za privatnost online traže nešto što nije najbolje iskustvo koje možemo pružiti klijentima. Četvrta stvar je e, razvijanje i promoviranje o, e, mehanizama za promatranje obzora i zato imamo puno ključnih e, područja u kojima možemo razgovarati. To je e, sigurnost, mobilni i internet, ledgeri i cloud. Peto je promocija suradnje između svih zainteresirani. U ovome trenutku organizacije se razvijaju unutra, unutra, ali u budućnosti moći će sve poduzeća surađivati. I zadnje, za Europu da ostane konkurentna i atraktivna i da se može boriti protiv Azije i Sjedinjenih država, potreban je poduzetnički talent i investicijski kapital. Mi moramo pružiti obrazovanje, moramo e, promovirati uloge u fintechu i kako bismo zadržali vodeću ulogu u Europi. Željela bih vam reći što sam ja naučila na svom putu. Naš je posao da nikoga ne ostavimo iza sebe pa smo se obavezali da obučimo 20.000 digitalnih prethodnika koji će obučavati druge. Drugo je otvoriti e, izazov za inovacije kao što je to bio nedavni sastanak u Singapuru. Oni su upravo zatvorili svoj obrazovni fintech program. Zatim moramo podržati rast sektora ne samo kapitalom, već alternativnim financiranjem, a to je komplementarni kapital koji se e, obraća klijentima i e, poduzećima kako bi riješili njihove probleme. I zatim treba promovirati ulogu žena u digitalnoj industriji. 51% naših klijenata su žene i stoga moramo imati do 2020. E, godine 40% žena na rukovodećim položajima. To je naše obočajanje njima. Hvala vam za vaše vrijeme i e, vrlo ćemo rado sudjelovati u formuliranju evropske politike prema i finteku i ja vas zahvaljujem kao parlamentu i komisiji na pažnji i na prilici koju ste mi pružili. Thank you, Claire. Muchas gracias. Ahora le doy la, la palabra a Markus Laub. Hvala vam lijepa. Markus eh, Laub radi za Crossing. On je voditelj Crossinga, a govori sada u ime EFE. Izvolite. Vielen Dank. Ja, zuerst äh, möchte ich mich entschuldigen. Kao prvo bih se htio ispričati, vjerojatno ne odgovaram vašoj slici jednog e, tipičnog osnivatelja finteha, imam sjedu kosu i nemam trapadice s rupama. Danas sam samo ostavio kravatu doma. Ali možda to ukazuje i na to da je sektor finteha u međuvremenu odrastao, da je postao zbiljniji, i zbog toga mi je drago što ovdje imam prilike govoriti pred vama. Kao što je već rečeno, ja sam sam utemeljitelj i voditelj Crossingsa, jedne fintech tvrtke iz Njemačke. E, mi e, pružamo usluge iz financijskog sektora, ali imam mnogo iskustva i sa europskim institucijama. Bio sam član Europske stručne skupine za elektroničko za elektroničko izdavanje računa. Isto tako sam i član u ESPI u Europskom savezu za elektroničko eh, izdavanje računa i stoga imamo velikih, već jakih kontakata sa europskim institucijama a surađujemo i sa Europskom središnjom bankom. Imamo radnu skupinu eh, gdje sam ja prisutan za eh, izdavanje računa i koji se bave sličnim temama kao ovome danas. Zbog toga poznajem koliko su važni ovakvi sastanci i ovi dani poput današnjeg, ali naravno bilo bi mi drago da sam se mogla baviti i s nekim drugim temama kako bi se više pozabavio sa povećanjem gospodarskog rasta mojeg moje poduzeća i nadam, se da ću vam dati značajan doprinos danas i hvala zastupnicima što imamo prilike danas ovdje govoriti. Danas, kao što sam očekao, sam prije svega predstavnik novoosnovane EFE, eh, Europskog Fintech Saveza, da vam govorim o tome, to je organizacija koja je osnovana u srpnju 2016. godine i koja se isključivo bavi fintechom u Europi, ne samo na nacionalnoj razini, nego doista i na europskoj razini. Dakle, to su poduzeća koja dolaze iz različitih sektora, poput mobilnog bankarstva, elektroničkog plaćanja, e, valutne razmjene itd. itd. i pokušavamo udružiti te razne interese. A prije svega smo naravno tu, a već smo čuli koliko je to važno za potrošače i kako bismo poduzećima dali jednostavna rješenja koje su laka za korištenje, to je ono što oni traže, to se ne tiče samo aplikacija koje sve već znate e, iz sektora e, P2C, već se radi o poduzećima koje žele osnovati nove tehnološke procese pomoću upravo novih tehnologija. To je tema koju sve više primjećujemo, dakle teme se spajaju, e, platni promet, izdavanje računa, različito financiranje. Upravo tu se stvara ta nova digitalna infrastruktura na temelju koje onda se kasnije odvija gospodarski rast te nastaju nova poduzeća, a naravno s tim i nova radna mjesta i to u cijeloj Europi. Za nas same primjerice možemo reći za naše poduzeće Crossings. Mi smo započeli sa četiri suradnika, a u međuvremenu smo se povećali na preko 80 suradnika. Dakle, ovdje se odvija dosta velik razvoj. To se tiče ne samo samih financijskih tehnologija, već isto tako i suradnje sa drugim e, fintechovima, ali i sa bankama. Dakle, nije to svijet za sebe, već postoji i mnogo suradnje sa renomiranim, etabliranim e, poduzećima poput bankama. Postoji nekoliko primjera na temelju kojih možemo vidjeti kako se sve to razvija. Jedan je primjer financiranje malih i srednjih poduzeća. Ovdje nam se pružaju potpuno nove mogućnosti pomoću novih tehnologija da se dakle odvojimo od onog klasičnog bonitetskog nadzora kod banaka, da se baziramo na pojedinačnim računanjima, na slobodnim računanjima. To se sve može napraviti tek sa upotrebom novih tehnologija. A za to danas još nemamo jasnu regulativu, dakle što je moguće, što nije moguće napraviti i zbog toga su zanimljive takozvani sandboxevi da se takve nove teme isprobaju u praksi i u dogovoru s institucijama da se oni urede. S druge strane, naravno, je kod fintehova zaštita potrošača vrlo važna tema. Postoji visoka potražnja za rješenjima iz sektora finteha, a s druge strane fintech Ovi nemaju nikakvu prednost eh, kada se radi o povjerenju kod potrošača kao što to primjerice imaju banke, što znači da je nama isto tako u interesu da nudimo sigurne usluge kupcima, eh, usluge u koje će građani imati povjerenja i koji poštuju zaštitu potrošača. S druge strane, eh, ti propisi ne bi smjeli ugušiti te ta nova nastala poduzeća i zbog toga vam možemo ponuditi da u razgovoru nađemo svi zajedno zajednička rješenja i smatramo da tako možemo doći do smislenih rješenja kako bi bilo dozvoljeno koristiti nove tehnologije, a istodobno kako bi poduzeća s novim tehnologijama mogla rasti i u tom smislu vidimo prije svega da bismo ovdje trebali imati progresivne propise, već prema tome o kojim rizicima se radi, o kakvoj aktivnosti koju potrošači poduzeća koriste se radi. S tim u vezi imamo i PSC2, e, PSD2, to je jedan primjer za to, ali isto tako i modeli e, koji se tiče e, alternativnog kreditnog rejtinga Važno je isto tako i da imamo harmonizirano europsko zakonodavstvo koje će nam omogućiti da poduzeća rade na jednak način na jedinstvenom tržištu. Utoliko vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Go Hvala vam lijepo što ste mi dali mogućnost da se danas obratim. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, nemojmo zaboraviti koji je glavni pokretač inovacija. To niste vi, političari, niti smo to mi, e, tvrtke iz područja financijske tehnologije, niti su to pak e, drugi akteri poput banaka ili tradicionalnih financijskih institucija. Taj sustav pokreće potražnje potrošača. Tvrtke koje ne slušaju potrošače neće dugo opstati. Što se tiče prodaje na internetu, Klarna je uspješno zadovoljila potrebe potrošača. Mi imamo proizvode koje omogućuju brzu i laku internetsku kupovinu. A što god radili, e, sve usmjereno na potrebe potrošača. Zato imamo 45 milijuna klijenata koji koriste naše usluge i više od 65 tisuća trgovaca u EU i SAD-u. Mi obrađujemo više od pola milijuna transakcija dnevno, a trenutno smo aktivni u 17 država članica. Imamo snažnu poziciju u Europi. Prošle godine smo e, uspjeli se probiti i na američko tržište i to, u tome smo imali uspjeha. Za razliku od ostalih e, tvrtki u području financijske tehnologije, mi djelujemo i poslujemo poput banke, što znači da ispunjavamo e, sva pravila koja se tiču zaštite podataka, e, tajnosti bankovnih podataka i isto tako kapitalnih zahtjeva. Međutim, banke kada kontroliraju podatke o potrošačima stvaraju neke neregularnosti na tržištu, a to je sve na štetu potrošača koji mora snositi teret kroz više naknade transakcija. Međutim, to je jedan vrlo kratkovidan pristup koji se također mijenja srećom. Tržišno gospodarstvo zahtjeva da se moraju ispuniti zahtjevi potrošača. To mora učiniti svatko tko želi biti uspješan. Europska unija mora ukinuti prepreke na tržištu i mora uspostaviti jednake uvjete za sve. Mora se pobrinuti da postoje jednake prilike u tržišnom natjecaju, isto tako se mora zaštititi potrošači i smanjiti njihovi transakcijski troškovi. I sve to će doprinijeti uspostavi učinkovitog tržišta. Ako se osvrnemo na situaciju prije deset godina gdje ćemo da nismo koristili pametne telefone, aplikacije niti internet u onoj mjeri u, kojoj se e, njima koristimo danas, a danas su sastavni dio našeg života. Tehnologija odgovara na zahtjeve potrošača, a financijski prostor je jedan od najzanimljivijih, ali i najkompleksnijih područja gdje se postižu inovacije. Tu također postoje i neke kontroverze. Naime, banke tvrde da ova, ove tvrtke koje se bave financijskom tehnologijom, da im oduzimaju kruh iz usta. I zapravo možemo primijetiti da u posljednje vrijeme e, banke nisu bile dovoljno usredotočene na potrebe potrošača. Oni su zaboravili tko su njihovi klijenti i prestali su proizvoditi proizvode koji zadovoljaju njihovim njihovim potrebama. Dakle, ako sada pogledamo u budućnost, deset godina kasnije, generacija koja danas odrasta e, sa pametnim telefonima u rukama, neće upravljati svojim financijama kao i mi. Njima neće trebati klasična banka i možemo vidjeti da potrošači vrlo brzo mijenjaju svoj obrazac ponašanja, što će zapravo potaknuti čitav niz tvrtki da počnu pružati usluge e, koje ljudi u istinu traže. A to obuhvaća i banke. Mi kao tvrtka u području financijske tehnologije e, pozdravljamo konkurenciju pa i od banaka. Na koji način regulatorna tijela i političari mogu doprinijeti ovim promjenama? To se može učiniti na način da se omogući donošenje zakonodavstva e, koje pokret koje pokreću potrebe potrošača. Predetaljni i preskriptivni standardi će e, dokrajčiti inovacije. A evo, ću vam primjer stroja. Zamislite da vrlo detaljno uredite kako e, motor treba izgledati i kako se treba izgraditi. Da to e, bila situacija, e, nikada se ne bi dogodio jedan Tesla. Isto tako, ako se pretjerano regulira područje finteka i ako se e, da prednost određenim tehnologijama, druge se zabrane, dobit ćemo okvir koji neće biti pogodan za inovacije. I ne samo to, nego neće biti spojen sa željama potrošača. Zaključno, e, želim reći da apeliramo na vas, zastupnike Europskog parlamenta, da donesete zakonske propise kojima je cilj ukloniti prepreke e, ulasku na tržište. Zakonodavstvo koje će zaštititi prava potrošača. Potrošači moraju imati kontrolu nad vlastitim podacima, a relevantna tijela trebaju imati ovlasti nadzora. Mi trebamo omogućiti potrošačima da imaju pristup uslugama koje uistinu žele koristiti. Da kako e, sve to na siguran način. Regulatorna tijela moraju se baviti mjerenjem uspješnosti, a ne detaljnim e, tehničkim standardima. I buduće zakonodavstvo ne znači da ne, podrazumijeva da e, će se da time neće postojati regulacija u području zaštite potrošača. Hvala. A sad riječ ima Richard Nash, potpredsjednik paypal Hvala gospodine predsjedatelju, hvala odboru što je pozvao PayPal Zamoljen sam da kažem nešto o suradnji između postojećih dionika i novih dionika u prostoru finteka i regulatora. Mislim da brak između tehnologije i financijskih usluga nije ništa novo. Financijske usluge su uvijek bile pokretane tehnologijom, bilo da se radi o plastičnim karticama ili ATM mašinovima. Ono što vidimo danas je mm, samo ubrzano i kao što su kolege rekle, zbog globalne penetracije pametnog telefona i interneta u smislu onoga što se sada događa između postojećih i novih dionika da vidimo što se tu događa. Ima puno izazova, puno e, financijskih tehnoloških kompanija koriste tehnologiju da bi e, drugačije e, pružale financijske usluge. Tu ćemo vidjeti puno novih stvari. vidjet ćemo kako financijske E, kompanije se povezuju sa postojećim financijskim sustavima ili surađuju s njima na novim uslugama ili korištenjem tehnologije da pruži podršku e, financijskim e, institucijama i čini ih efikasnijima. Tu nema nikakvih iznenađenja. Ako pogledate iako su financijske institucije e, spore, one žele postati dio cijele ove priče, žele ostati relevantne za svoje klijente, a fintech e, poduzeća pokušavaju riješiti određene probleme. One možda ne žele baš biti financijske institucije, e, no mnogi žele biti s njima partneri zbog toga koliko se publici obraćaju. Kao PayPal mi smo stari 18 godina, uvijek smo bili financijska tehnološka poduzeće. PayPal uklanja mm, probleme iz digitalnih plaćanja, bez obzira kako klijenti žele platiti. Iz e, perspektive potrošača PayPal stvara nešto što je sigurno, što je vrlo ugodno i postao je provjerena e, tvrtka koja se vjeruje. Trenutno imamo 5 milijardi globalnih transakcija, imamo milijune e, klijenata širom svijeta. Dakle, u ovom tržištu se može puno ponoći. Što se tiče regulatornih pitanja, pobavimo se tome. Kada govorimo o tome i kad govorimo o reguliranje financijskih tehničkih tržišta, u tome, e, to je nekako pogrešno jer u tome ima toliko puno toga da kolege ne znaju što bi tu napravili. Ono što sad vidim u ovom trenutku, regulatori i vlade širom svijeta e, počinju prihvaćati fintech poduzeća. U Singapuru je bio festival finteka, ja sam bio tamo, bilo je fantastično vidimo tradicionalne financijske sestre kao Singapur i London i dalje žele eh, imati predvodničku ulogu u financijskim tržištima, ali zato prihvaćaju financijsku inkluziju novih poduzeća. Vidimo da indijsko gospodarstvo raste jer fintech eh, pruža više i eh, stvara nove gospodarske prilike. Kao što su kolegice e, rekle, pojavila se ta ideja sandboxa, pješčane kutije, jer bez obzira što se tu pojavi iz toga, bez obzira koji se stil usvoji, usvoji jedan od najboljih stvari je da objedinjuje regulatore i inovatore kako bi jedni druge bolje razumjeli, kako bi e, regulatori mogli shvatiti kako se inovatori žele suočiti s određenim problemima, a inovatori se više ne moraju bojati regulatora kao nekoga koga mora izbjeći po svaku cijenu. Što god se da dogodi, bit će pozitivno, ja sam uvjeren. Da bismo i dalje promovirali e, fintech e, poduzeće, tri su pitanja koja se nameću kao imperativi sa regulatorne perspektive. U kontekstu razvoja e, usluga zahtjevi su da se mora poznavati kupac naročito kad se radi o odredbama protiv pranja novca. To je vrlo važno, to treba napraviti dobro. Inače će doći do velikog opterećenja fintech poduzeća i podustročivanja mjera za kojima se podvrgavaju različita poduzeća. Moramo biti sigurni da E, identifikacija kupca bude moguća za fintech poduzeća u suradnji sa njihovim partnerima i tako ćemo imati uspješno poslovanje. Drugo, što se tiče sigurnosti, kolege su već spomenule, direktivu o e, uslugama plaćanja, ja bih poželio potaknuti sve da se dobro pozabave time kako E, imamo usluge autentikacije koje se temelje na riziku i konačno moramo znati, moramo biti sigurni da e, fintech poduzeća mogu prodavati svoje usluge u cijeloj Europi. Kreditne usluge ne mogu se postući na taj način. To još ne postoji zbog fragmentiranog regulatornog okvira. Molim vas da se time pozabavite i tu postignete najbolje prakse. Ovdje ću se zaustaviti, ali zahvaljujem parlamentu na pozivi. Jako sam drago, jako mi drago čuti da imate svoje vlastito izvješće na svoju vlastitu inicijativu o tome. Hvala. Hvala vam lijepo. Sada smo završili sa prvim krugom govornika. Želim zahvaliti sudjenicima i sada prelazimo na javljenja za riječ zastupnika. Eva Hajsel je e, prvi govornik e, izvjestiteljica. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime. Hvala vam gospodine predsjedavajući, zbog toga me većina ljudi samo zove Kora i to je sasvim u redu. Htjela bih također zahvaliti svim govornicima što su nam se pridružili ovdje u Briselu. Naravno, ja sam pokrenula ovu inicijativu da izradimo izvršnu vlastnu inicijativu u fintechu zato što se te nove tehnologije toliko brzo razvijaju i sve tehnologije se razvijaju istodobno. A naravno ovdje u Europi i mi želimo usvojiti, usvojiti e, dio globalnog tržišta. Moje bi pitanje bilo sljedeće. Spominjali ste već dosta zanimljivih e, tema povezanih sa fintechom, ali što smatrate da bi bio glavni prioritet koji bi doista trebali imati na umu kako bismo stimulirali e, inovaciju u finanskom sektoru? dakle tehnološku inovaciju. Kao drugo, mnogi su spominjali fragmentirani okvir regulativa, rekli ste da biste radije vidjeli veću harmonizaciju uz da moramo zaštititi potrošače i da moramo imati financijsku stabilnost, kako mislite da bi nove financijske tehnologije mogle e, dati većeg zamaha Uniji kapitalnih tržišta. Dakle, mogli bismo možda koristiti financijske usluge kako bismo ubrzali proces stvaranja te Unije kapitalnih tržišta koju svi toliko želimo. Hvala. Tikora. Sada nastavljamo sa izvjestima u Sjeni. Uh, uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući i kao što je Kora rekla, htio bih pozdraviti sve izlagače danas popodne i doista zahvaliti vam na vašem prisustvu. Kao što je rekla, mi se trenutno pokušavamo nositi s tom temom. I prvo pitanje koje imam, uzet ono, ono što je spomenuo gospodin Naš, vezano uz direktivu o platnom prometu i onoga što nas čeka po pitanju sigurnosti i ju me sa vaša mišljenja. Smatrate da bi trebali e, promotriti postojeće zakonodavstvo iz perspektive učinkovitosti i da bismo ga trebali pripremiti za ove tehnološke promjene koje se trenutno odvijaju ili pak alternativno govorite o tome da bi nam bilo potrebno novo zakonodavstvo. Dakle, zapravo pitam trebali bismo li možda početi iz početka ili ne. Ili imamo tu već nešto što bismo mogli izgraditi i poboljšati vezano uz sve ove teme i tu bi me zanimalo vaše mišljenje. Tanja je govorila o tome da e, potražnja potrošača gura industriju u tom smjeru jer je došlo do velike potražnje potrošača u kratkom roku ali i naravno na to potpuno pravo, ali moje pitanje se tiče samih e, tehnologija. Postojeći regulatori, a tu imamo niz različitih e, dionika, imaju li oni dostatno razumijevanje i kapacitet da riješe probleme i da dođu do e, praktičnih rješenja. Postavljam to pitanje zato što kada primjerice pogledamo EFSU, onda vidimo da su oni rekli da žele poboljšati rast tehnologije kako bi s njima ostvarili ključne ciljeve, ali tako nije kod svih drugih regulatornih tijela. A postavljam to pitanje zato što me zanima trebali bismo mi to vidjeti. Ako je e, neka regulativa dobra, ako gleda prema budućnosti, ako može odgovoriti na potrebe industrije i prije svega potrošača, ispunjavali ona one ciljeve po pitanju inovacije. Dakle, možda da dobijemo vas odgovor na to. I slažem se što se tiče one pješčane kutije. Mislim, regulatori ovdje uče u, tijeku. Ali, nemojmo zaboraviti da su neke države posrnule i da banke nisu imali dobar model procjene rizika u tim državama. I Čuli smo da neki od novih proizvoda mogu pomoći bankarskom sektoru da bolje procijeni rizik i to je zapravo središnja aktivnost banaka da dobro procijeni rizik i da ima dobar model rizika, inače ne može e, pozemljivati novac realnom gospodarstvu. Dakle, moje pitanje je kako financijske tehnologije nam tu mogu pomoći kada se radi o e, upravljanju e, rizikom i procjenom rizika za male i za velike banke u Europi. Hvala lijepa. Gospođa Beres u ime socijaldemokrata. Hvala vam lijepa. Ja ću opet predstaviti Katalina Ivana. Hvala našim stručnjacima na njihovim uvodnim izlaganjima. Naravno, ovdje se nalazimo u jednom području gdje Europska želi biti na samom vrhu tehnologija, ne želimo tehnologije kočiti, a istodobno ne bismo trebali ući previše detalje. Trebali bismo stvoriti dobro partnerstvo između finteha i banaka. Koji su najosnovniji elementi kako bi to partnerstvo bilo uspješno, to me zanima od vas. Vi ste slušnjaci na tom području i kada saslušamo vašu analizu, zanima me koje bi bile prednosti, to koje bi bile nedostaci koje predstavlja europsko tržište naspram e, američkog tržišta? Treće pitanje i nadam se da ćete imati vremena odgovoriti na sva njih. Kako gledate na pitanje sigurnosti plaćanja i na borbu protiv prijevara? vaš prirodni odgovor bi bio dopustite nam da razvijemo naša poduzeća jer bi inače kočili inovaciju i onda će biti prekasno kada vidimo da je to proizvelo preveliku, preveliku razinu prijevara. Dakle, što možete napraviti kako biste spriječili prijevaru prilikom razvoja vaših tehnologija? I zatim što se tiče bankovne unije, tu imam nekoliko pitanja. Što mislite o tome kako bi se to moglo dati na zapošljavanje u bankarskom sektoru, do kakve revolucije bi po tom pitanju moglo doći, moglo bi doći do gubitka nekih radnih mjesta, imate li neki osjećaj o tome koliko bi taj fenomen mogao biti izražen. I zatim što se tiče poslovnog modela banaka, bili e, fintech trebao možda ugroziti neke od modela kojima se služe u najvećem dijelu europskih banaka. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika Zelenik, Michel Remon. Hvala vam gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i gostima na izlaganjima. Kada se govorilo o tome da fintech e, uklanja neke nedostace u sustavu, onda naravno vidimo i da su cijene finanskih transakcija već dosta pale, da će još uvijek, e, da će još i više pasti, što ima veliku prednost da tržišta postanu učinkovitije i to je nešto bismo valjda trebali podržati i sa zakonodavstvom. Ali po mom mišljenju to sadrži jedan nedostatak. Kada onda dođe do nestabilnih situacija, onda su te situacije ubrzane, ako mogu tako reći. Dakle, ubrzano se razvijaju i nestabilne situacije mogu brže eskalirati. Primjerice je tako da neke studije ukazuju na to da zbog razvoja finanskih tehnologija e, obične banke gube do 50, mogu izgubiti do 50% svog profita, do 40% svog prometa zbog preseljenja i premještanja aktivnosti Mene zanima ako dođe do tako velikog promjena u klijentima, ako dođe do tako velike fleksibilnosti, onda ćemo mi naravno kao regulatori morati razmisliti o tome kako da postupimo u kriznim situacijama. Koje kočnice ćemo ugraditi u taj sustav kako bi u slučaju novog financijskog kolapsa imali neke kočnice pomoću kojih bismo mogli e, razvoj na tržištima zakočiti ili usporiti i e, državne regulative će uvijek biti sporije od onoga što bi poduzeća mogla napraviti brzo u hitnim situacijama. Stoga me zanima što vaša branša ima za ponuditi kako bi možda i prije nego što nacionalni regulatori pređu na posao mogli sami možda aktivirati kočnicu. I što tu trebamo imati na umu, kako da to učinimo, kako kako možemo to podržati. Hvala vam. Sada Beatrix von Stock u ime fdd Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Moje pitanje upućeno je Tanji Kjer iz Pitanje se tiče povezanosti između inovacije i konkurentnosti. Inovacija je proces kojeg je teško predvidjeti. E, konkurentnost je na neki način e, jedan postupak otkrivanja. A na kraju inovacija dovodi do bolje raspodjele dobara, a bolja raspodjela dobara nije moguće zamisliti bez inovacija. A problem je u tome što jedan centralni e, akter nije može bolje planirati drugih i niti mi ovdje u Europskom parlamentu ne znamo koje bi moglo biti najbolje rješenje. To bi zapravo trebalo odrežiti tržište i taj međusobni odnos sila na tržištu. Možda bi tržište moglo za sve nas zapravo e, naći bolje rješenje. Moje pitanje tiče se konkurentnosti, ovako kako sam to, kako sam to malo prije opisala, dakle, koliko je smisleno ograničiti konkurentnost ili usmjeriti konkurentnost na neki način. Nije li ono što mi ovdje u Europskom parlamentu činimo zapravo smanjivanje manevarskog prostora, smanjivanje inovativnih mogućnosti poduzeća koje se bave financijskom tehnologijom ili drugačije da se izrazim, što pokreće inovaciju i što mi ovdje u Europskom parlamentu trebamo poduzeti kako vam ne bi e, bacali klipove i kako bi mogli vam dati najveći mogući manevarski prostor za razvoj inovacija. Hvala vam lijepa. Beatrix, čuli smo mnoga pitanja i sada prelazimo na odgovore. E, Raz, e, možete sami odrediti u kojem redu se ćete odgovarati, tu vam ne želim ništa nametati. Pokušajte odgovoriti na postavljena pitanja. Što se tiče vašeg pitanja kako se inovaciju u fintehu, Govorimo tu o pješanoj kutiji, neću se ponovrati na to, ali mene jako zanima suradnja između finteha i drugih aktera u jednoj kraljevini. Vidimo da taj sustav dobro radi. Redovito raspravljamo sa drugim akterima i mislimo da svi zajedno razmišljamo o tim temama, kad, kad se tu radi o osnovnim mislima, kad, kad samo odlučimo da ćemo se naći, da ćemo razgovarati u savjetima, da ćemo eh, pozvati neke stručnjake pa ćemo doći nekih ideja i kad kad se od nas pita koje su one naše ideje i kako da to stvarimo. Pojam akceleratora je vrlo važan. Postoji jedan program akceleratora u kojeg smo kupili 20 poduzeća e, koji traje 2 do 3 godine. Imamo 1,9 milijardi eura ulaganja. Oni se svi nalaze u jednoj kraljevini. Mislim da je dobro vidjeti kako svi ti modeli drugačije rade i da vidimo koji su osnovni uvjeti ako želite postići e, određenu razinu i mislim da je prvo pa naj, najvažnije osvajati tu suradnju, podržati ju i podržati e, nove poduzeća finteha. Slažem se sa Tanjom. Na početku je teško, morate naći put za vašu inovaciju, morate učiniti da e, klijenti svoje e, i mnogi fintech poduzeća upravo ne uspjevaju zbog te potrebe za rastom i zbog toga što moraju dobiti povjerenje potrošača. Zatim jedno pitanje koje mi je izravno postavljeno. Ja radim u tom sektoru već 10 godina i imam iskustvo da se ta poduzeća ne javljaju samo tako, od nule. Ja sam ta poduzeća primjećivala i u nekim drugim oblicima i prije sedam godina imali smo pojavljivanje platnog prometa, prije pet godina smo imali posuđivače za tržišta, zatim smo imali savjete vezano uz druge tehnologije, a sad se bavimo sa umjetnom inteligencijom i učenjem. U u jednom Jednoj kraljevini imamo um, različita poduzeća, neka su u Americi, neke su u Kini, neke su u Aziji, sve su povezana. Prvo je dakle važno vidjeti da je potrebno određeno vrijeme i da je potrebno da ta poduzeća prođu određen put i onda treba vidjeti kada ta poduzeća dosegnu zrelost i kako da to pratimo. Zato sam govorila o tom mehanizmu jer mislim da je važno obračunati se sa sistemskim rizicima da zaštitimo potrošače. Dakle, sada se krećemo više prema kibernetičkoj sigurnosti, prema informatičkoj tehnologiji, prema svemu onome što se tiče zaštite podataka potrošača i moramo e, na tom regulativnom putovanju sve to jako dobro osmisliti. Mislim da sam govorila na neka od pitanja ovdje. Tanja? Hvala lijepa, Tanja. Postavljaju su neka pitanja o tome je li trenutno zakonodavstvo dostatno ili ga možda treba revidirati. A isto tako, postavilo se pitanje imaju li postojeći regulatori dostatni kapacitet, dostatno znanje da reguliraju sektor finteha. Moj odgovor je da i ne. Dakle, E, inicijativa PSD2 je predstavljala fantastičan korak u razvoju finteha. Nove vrste usluga, nove vrste poduzeća su s time omogućena, a istodobno stavljamo potrošače na prvo mjesto i dajemo svima jednake uvjete, dakle svim akterima na tržištu. Problem ostaje kod propisa sa sekundarne razine vezano uz PSD2. često se spominje ta zamisao, to je ono što se sada događa kada se izrađuju regulatorni tehnički standardi, da dakle se sigurnost prečesto zloupotrebljava kako bi se priječio razvoj. Postoji taj strah od inovacija koji dovodi do toga da se pokušava naći neki srednji put između sigurnosti i onoga što je za potrošače najzgodnije. Ako imamo jednu strogu regulativu, ako imamo jedno mjerilo za sve, pa za nas eh, mi smatramo da to nije prava način da se regulira fintech. Isto tako se ne slažemo s idejom da poduzeća za financijske tehnologije ne žele biti pod nadzorom ili biti regulirane. to, on, ta poduzeća to žele. To je zastavljen kriv koncept. Zapravo je od, od velikog značaja za ta poduzeća da ih se regulira, kao što će tome biti slučaj pod PSD2, zato što će time dobiti povjerenje potrošača i moći će se natjecati e, također i u globalnom kontekstu. I stoga mislimo da treba imati na umu nekoliko načela kada se fintech regulira. Zakonodavstvo treba biti na prvom mjestu, a ne potrošači. E, ta poduzeća trebaju imati ovlasti nad vlastnim podacima. Također, e, provedba sa razine broj 2, PSD2, treba biti u skladu sa načelima GDPR-a i e, drugih aspekata. Trebate biti moguće treba vam biti omogućeno da uzmete vaše podatke i predstavite ih nekamo drugdje ako vam je to potrebno. Morate imati e, neutralnost. Primjerice, API je dobra stvar, nemojte me krivo shvatiti, ali ne bismo trebali zatvoriti vrata nekim drugim tehnologijama poput izravnog pristupa. Zatim isto tako trebamo se pomenuti da imamo e, razmjerna sredstva za, za donošenje propisa što treba povezati sa snažnim nadzorom. Hvala vam, hvala vam lijepa. E, Richard. Hvala, izgleda kao da vam kradem mikrofon, ali to nije zapravo slučaj. Pa mislim da je dosta stvari koje je Tanja rekla, da je dosta tih stvari relevantno vezano uz kulturu inovacija i sve ono što moramo imati na umu. Bilo je nekih pitanja vezano uz regulatorna tijela, uz e, modeliranje rizika i gospođa Beres je također postavila neka pitanja. Mislim da je područje financijskih tehnologija vrlo važno za područje pitanja sigurnosti na internetu, suzbijanja prijevara. Možda je to čak najatraktivnije područje za razvoj usluga financijsko-tehnoloških tvrtki, budući da e, dakle, mogu ponuditi svoje usluge svim ostalim igračima na tržištu i tu se zapravo mnogo toga događa i to je ohrabrujuće. Mnogi su spomenuli PayPal kao tvrtku za upravljanje rizikom i to je zapravo ono čime smo se mi bavili. Mi smo zapravo pokušali postići sljedeće. Naš cilj bio je da shvatimo kada ne, neka transakcija prerizična i da je zaustavimo. I upravo zato smo mi brand koji ima povjerenje, uživa povjerenje potrošača u tom smislu mislim da možemo biti pozitivni. Što se tiče regulatorne perspektive, Dakle, spomenuli smo neke regulatorna tijela i neka od najnaprednijih u Europi. Ranije su tvrtke imale odjele za elektroničku trgovinu. Dakle, što naša industrija može više surađivati sa regulatornim tijelima kako bi se ubrzao taj napredak, to će to biti bolje. Mislim da postoji čitav niz razloga da budemo pozitivni. Mislim da su se regulatori pokazali odgovornima na svjetskoj razini. Oni su se morali baviti raznim problemima koji se tiču, e, koji su proizišli iz financijske krize. Tu je i e, uredba izbazila. Tako da neki tek e, sada počinju shvaćati važnost financijskih tehnologija. Mislim da također postoji čitav niz zanimljivih e, događaja e, u području financijskih tehnologija i što zapravo te tvrtke mogu učiniti kako bi imali e, ciljane usluge kreditiranja za male iznose u eurima, ali na način koji bi zapravo, kojim bi se suzbijao rizik ja bih vas e, ohrabrio da budete vrlo otvorena duha prema tome. Tu je mnogo toga pozitivnoga e, postignuto, posebno u SAD-u, može se prenijeti u Europsku uniju, ali mora postati mogućnost e, putovnica za usluge. Hvala. Ako sam dobro shvatio sva pitanja, onda ću sada pokušati, zapravo istaknuti nekog aspekata. Načelno rečeno imamo dovoljno propisa. Ako kao osnivač poduzeća sa četiri suradnika se sjetim da sam 25% resursa morao iskoristiti za to kako bi uopće shvatio koji sve propisi postoje u Europi i kako bi ih onda kasnije mogao ispuniti, to svakako um, koči razvoj bilo kojeg poduzeća. I stoga treba isto tako reći da je to zbog toga što se te teme sve više međusobno poklapaju. Plaćanja, e, elektroničko izdavanje računa. Dakle, sve to je izazov za zakonodavstvo da pokrije sve te teme koje, koje srastaju, a s druge strane postavljeno je pitanje je li to naravno temelj za nastajanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Samo tako primjerice mala i srednja poduzeća mogu ne samo otići kod lokalne banke i tražiti tamo financijska sredstva, već možda i dobiti financijska sredstva od institucija u drugim državama članicama. Naravno da se to na papiru ne može učiniti i zbog toga je to jedan vrlo važan preduvjet. Isto tako mislim da bismo trebali e, pogledati koji su postojeći propisi i njih razmotriti iz nekoliko kuta gledišta da bi ih trebali prilagoditi pojedinim e, ponuđivačima. Dakle, postoje razlike jesam li ja banka ili sam malo poduzeće, nešto poput vješane kutije, a isto tako različite institucije imaju različite razine rizika i tome o tome treba voditi računa. To je jedan važni aspekt. Drugi važan aspekt kojeg sam ja vidio kada sam radio na europskoj razini je neutralnost tehnologija niti kao zakonodavci, a čak niti kao poduzeće iz tehnologije ne možemo znati kako će se razviti tehnologija idućih nekoliko godina i koje teme će se s time pokriti. Dakle, tu je važan preduvjet neutralnost tehnologija, dakle primjerice autentikacija, elektronički potpis, to su s druge strane stvari koje treba pustiti tržištu kako bi tržište samo našlo odgovor na to. A jedan treći važan aspekt koji je mnogo puta spomenut je doista harmonizacija e, na razini Europske unije. Vrlo često sam vidio neke prijedloge za harmonizacijom, ali su lokalne razlike u pojedinim državama postale s time još i veće nego prije donošenja neke europske direktive, a to svakako ne može biti namjera takvog komada zakonodavstva. Dakle, sve u svemu, kada želimo posjeći to da je europsko tržište globalno važno, treba znati da se natječemo sa poduzećima iz Amerike, iz Azije, gdje ne postoji takva složena regulacija e, regulatorna situacija, tamo poduzeća mogu dobiti e, drugačije vrste financiranja, mogu apsorbirati mnogo veća financijska sredstva i stoga moramo razviti naše tržište kako bismo jednostavno imali jednaka pravila za sve. Hvala lijepa. Hvala, zahvaljujem našim govornicima. A sada prelazimo na drugi panel. Odmah e, prelazimo na različite prilike i izazove koje predstavlja područje financijskih tehnologija. Najprije će riječ uzeti Steven Mayer. Naime, on zbog štrajka nije mogao ovdje doći, tako da će ga zamijeniti Jacob McCallick iz ESME, iz Odjela za suradnju. I na taj način ćemo dobiti i regulatorni pogled na nadzor. Zatim imamo isto tako Greg Van Elsena, višeg e, službenika za financijske usluge iz Beuka i Jessija McWatersa iz Svjetskog ekonomskog foruma. Ova posljednja prezentacija e, će biti putem video veze. Evo, možete vidjeti našeg govornika, možemo ga pozdraviti. Dakle, svatko će dobiti pet minuta, a nakon toga dajem riječ zastupnicima. Uh, Hvala. Ispričavam što Steven Major ne mogu biti s nama ovdje danas, e, to je zbog e, gužve u letovima. Naravno da je veliko zadovoljstvo što jesmo nama kao ESMIS, što smo pozvani na ovo saslušanje i što vam možemo dati nekoliko E, mišljenja vezano uz sigurnost i regulaciju. A isto tako zato što su financijske tehnologije nešto što se, tiče više sektora, pa ću govoriti o tome što radi ESMA, EBA, EIOPA u zajedničkom odboru. Dakle, tu se radi o automatskom savjetovanju i o velikoj količini podataka. Da, da započnem s nekoliko općenitih tema. Mi smatramo da su ove financijske inovacije još pomalo u povojima i da nisu toliko disruptivne za postojeće strukture na tržištima, barem ne za sad. Mi smatramo da postoje različite razine razvoja i korištenja naših inovativnih proizvoda, što zahtjeva različiti regulatorni i e, nadzorni pristup. Zbog toga mi, mi smatramo da treba e, prvo istražiti za sada mi smatramo da je zaštita ulagača ključna stvar i da je potrebno ostvariti ravnotežu između različitih aspekata. Imamo dakle taj pristup strožnosti kojeg imaju regulatori, a s druge strane trebamo dopustiti e, novim poduzećima da rastu ili s jedne strane dakle, imamo regulatornu na neki način proizvodnost, a s druge strane imamo pravedno tržišno natjecanje između postojećih e, aktera i tih novih tehnologija i to je nešto čemu ste i danas jutro raspravljali ovdje u odboru u okviru PSD2. Isto tako mislim da je dobro reći da imamo različite razvoje e, u Europi nego u drugim dijelovima svijeta. Azija i Amerika su tu bili ispred nas i zbog toga mi konstantno izmjenjujemo iskustva sa regulatorima, sa međunarodne scene i Sjednih američkih država kako bismo dobili pravo razumijevanje rizika i prilika. A imamo i Međunarodnu organizaciju za vrijednostne papire i OSKO, što je dobra platforma za razmjenu gledišta i za dobivanje pregleda nad raznim razvojima. Što se tiče skupnog financiranja koje se temelji na ulaganjima, mi smo izdali mišljenje i savjet o tome u prosincu 2014. godine. Od tada nije bilo mnogo političke volje za stvaranje regulatornog pristupa koji bi vrijedio diljem Europske unije. Naravno, postoje neke dijelovi MIFID-a koji se tu primjenjuju, koji se primjenjuju i na ovakvu vrstu skupnog financiranja, ali od tada smo primijetili da je devet država članica uvelo nacionalne mjere što može dovesti do fragmentiranja na tržištu i do toga da ne možemo stvoriti neke otprilike za prekogranična ulaganja. I to je zapravo upravo suprotno onome što smo mi savjetovali 2014. godine. Onda to tome mi i dalje nastavljamo nadzirati te e, razvoje. Imamo jedan nadzorni forum za skupno financiranje sa 28 nacionalnih e, regulatornih tijela, a vidimo i da volumen tog skupnog financiranja koji se meni na ulaganju nije bio jako visok. Imali smo 525 milijuna eura 2015. godine. Da prijeđem na automatizirano izdavanje savjeta. Mislim da sve to treba sagledati u jednom širom kontekstu projekta Unije kapitalnih tržišta, a imamo i e, zelenu knjigu Europske komisije o komercijalnim financijskim uslugama. Automatsko savjetovanje ne pokriva samo savjetovanje, već isto tako i alat za usporedu proizvoda, za praćenje razvoja, uključujući vlastiti portfelj klijenata. Trenutno smo u dosta ranoj fazi, imamo manje od 1% ukupne imovine pod upravljanjem u Europskoj uniji a imamo procjenu da će e, ovo porasti za 600% do 2500% do 2020. godine. Automatsko savjetovanje tu može pozitivno utjecati i na puniti zapravo e, model koji bi se mogao temeljiti na davanju naknade, što bi, mogao ukloniti krivu vrstu stimulacija. ESMA je vidjela postoji poveznica između rasta na tržištu i zabrane krivih vrsta poticaja, primjerice u jednom kraljevini u Nizozemskoj, a imamo i e, neke promjene koje je pokrenulo tržište, primjerice nedavno u Švicarskoj. Mi smo uvjereni da Treba poboljšati regulatorno okružje, e, imamo MIFID, IDD, PRIPS, MCD. Sve to bi trebalo biti dovoljno, ali možda će doći do drugih rizika s kojima ćemo se morati suočiti. I e, imamo zajednički odbor, e, ESME, EBE i OPE. Mi ćemo izdati uskoro zajedničko izvješće, kao što smo to učinili i prošle godine u prosincu. Vrlo kratko, što se tiče DLT-a, to je nešto što razmatramo od um, dvije 2015. vezano uz to kako se primjenjuju DLT, kako se primjenjuju DLT na tržištu vrijednosnih papira. Imali smo uh, konzultacijski papir kako bismo dobili iskustva sa industrije iz drugih dionika. Razmijenili smo, razmijenit ćemo um, rano u 2017. godini E, ta naša saznanja u obliku jednog izvješća, ali naravno znamo da će niz projekata biti pokrenuto tek 2017. godine, tako da je situacija vrlo dinamična. Isto tako mi smatramo da kratkoročno će doći do nekog smanjenja troška i do poboljšanja u odnosu između troška i učinkovitosti e, i da ćemo imati takozvane CCP-ove i CSD-ove. I imamo i tri e, europska nadzorna tijela koja rade na korištenje velike količine podataka tu gledamo kako velike količine podataka mogu promijeniti financijske proizvode i kako mogu utjecati na europsko tržište. Hvala vam lijepa. Ispričavam se što sam vas morao prekinuti, ali nemamo dovoljno vremena. E, Greg Van Elsen, molim vas. E, hvala, hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju. Ja ću vam rado predstaviti perspektivu potrošača e, u području financijskih tehnologija. Financijske tehnologije i digitalizacija financijskih usluga dubinski utječu način na koji potrošači upravljaju svojim vlastitim financijama u svakodnevnom životu. No to također utječe i na regulatorni okvir koji im pruža zaštitu pri takvim transakcijama. Dakle, te promjene su dobrodošle. Maloprodajne financijske usluge još uvijek su na dnu e, svih e, tablica o zaštiti potrošača, no uskoro ćemo dobiti i digitalno ažuriranje e, financijske zaštite potrošača. Ne smijemo zaboraviti da aplikacije internetske platforme neće riješiti sve, ne, neovisno o tome koliko su pametni algoritmi, potrošačima će trebati jednostavni transparentni proizvodi koji su ujedno i e, jeftini. Dakle, samo da definiram neke sastavnice finteka. Kao prvo to je distribucija posredstvom interneta e, koja je u porastu što znači da se troškovi distribucije smanjuju što se pak prenosi na potrošače. Potrošači također imaju pristup kvalitetnim informacijama i e, konkurencija e, je predvođena e, potražnjom. Što je sa ljudima koji su digitalno nepismeni? Hoće li oni u buduće plaćati više za financijske usluge? I što je sa internetskom distribucijom toksičnih proizvoda, neadekvatnih zajmova, dakle to, od toga nas odva samo nekoliko klikova na internetu. Netko je već spomenuo crowdfunding, to je također jedan e, pojam koji je vrlo popularan. Međutim, iz perspektive regulatora e, tu ne postoji ništa u smislu zaštite, zaštite ulaganja. Isto tako je, e, dakle, imamo izvješće ESME o crowdfundingu. Isto tako je sve važnija uloga web sajtova koji nude usporedbu cijena u nekim zemljama, posebno za neživotno osiguranje što je vrlo popularno, to može dovesti do pritiska da se snize premije, što je svakako dobro, ali s druge strane to može i negativno utjecati na kvalitetu proizvoda, budući da postoje proizvodi e, koje potrošači možda ne očekuju, a koji se nalaze e, pri vrhu e, takvih ljestvica na web sajtovima koji nude usporedbu cijena. Zatim tu su novi igrači i nove usluge, mislim da je to dobra stvar. Do sada e, su malo e, maloprodajnim financijskim uslugama dominirale stare banke i osiguravatelji koji su često nudili dopunsku prodaju proizvoda kako bi pokrili visoke nasljeđene troškove. Sad su se pojavili neki novi klinci, pa i čak ako imaju samo 18 godina, dobrodošli su. Oni se mogu usmjeriti na specifične usluge i mogu e, nam dati zanimljivo, ponuditi zanimljivo iskustvo sa potrošačima, posebno kada je riječ o prekograničnim plaćanjima, zatim tu, je i, e, tu su i e, automatizirani savjeti, to može biti zanimljivo za potrošače, budući da se na taj način može lakše doći do e, savjeta koji se oni mogu priuštiti, međutim iz regulatorne perspektive tu postoje neki izazovi. U Ujedinjenoj kraljevini postoje dvije takve platforme, jedni daju savjete o MIFID-u, druge o ne mifid međutim potrošačima to izgleda isto. Tako da će se tu pojaviti neki izazovi u smislu regulacije. Zatim tu su i e, veliki podaci. E, to također može imati neke prednosti, mogu se dati personalizirane informacije potrošačima, čak i personalizirane ponude, zatim transparentnost što se tiče troškova, to može biti vrlo zanimljivo i želim također spomenuti da to povlači za sobom rizike u smislu zaštite privatnosti i isključivanja, primjerice, želimo li da um, prosječno obrazovanje mojih prijatelja na Facebooku utječe na kredit koji ću dobiti ili da pak prisiljavam potrošače da E, da učine nešto kako bi došli do e, zdravstvenog osiguranja koje si mogu priuštiti. Dakle, taj pojam big data uistinu e, dovodi u pitanje čitavo načelo osiguranja. Potrošači moraju imati pristup osnovnim financijskim proizvodima u tom području. Dakle, evo, ovo su samo neke misli kako bismo mogli to kasnije raspraviti u raspravi. A sada pozivam gospodina Jesse McWater, što vidite ga na ekranu. Molim da nam se odrbni. Hvala vam. Hvala što ste me počastili. Pozivam da se obratim ovom odboru. Od siječnja 2014. Svjetski gospodarski forum istražuje kako tehnologija mijenja strukturu, raspodjelu i korištenje financijskih usluga. Kao dio toga obavili smo više od 300 intervjua sa stručnjacima te organizirali brojne radionice za dionike širom cijelog svijeta da bismo bolje razumjeli implikacije za financijski ekosustav. Kao, uvod u ovu inicijativu ja čvrsto vjerujem da financijsko-tehnološke inovacije imaju potencijal pružiti klijentima bolje ishode, učinkovitije financijske institucije pa čak i stabilniji financijski sustav. No, kao kod svih inovacija, nove šanse idu ruku pod ruku s novim izazovima, pa stoga oni koji donose odluke, uključujući i vas, moraju usvojiti uravnotežen pristup tim izazovima. To će biti vrlo važno za oslobađanje potencijala financijskih i tehnoloških projekata. U vremenu kojem je dodijeljeno želio bih spomenuti tri različita područja inovacije u financijskim uslugama koje smo zamijetili i predložiti načela dobrog upravljanja u svezi sa svakim od njih. Prvo područje, područje je iskustvo potrošača sa financijskim uslugama. Prvo područje inovacije je ta transformacija potrošačkog iskustva. Iza ovoga stoje prvenstveno agilna nova poduzeća koja često nazivamo fintech poduzećima. Ova su poduzeća primijenila jako fokusirane poslovne modele kojima ciljaju raskruža potrošačevih vrludanja te najveće koncentracije dobiti. Primjeri takvih novih proizvoda i usluga idu u raspon od onih koji pružaju jednostavnije međunarodna plaćanja do internetskih zajmodavaca koji uskraćuju ovim poduzećima put do obrtnog kapitala. Ova nova poduzeća služe interesima klijenata, no kao i sve druge financijske institucije treba ih nadgledati kako bi njihova ponuda bila dobra i poštena. Dobro se upravljanje mora prilagoditi načelu aktivnog angažmana. Ako regulator kontaktira tako malo poduzeće za vrijeme radnog vremena i pruži mu pravni savjet do kojeg bi tako malo poduzeće teško došlo može prodjeliti vidljivosti regulatora u okruženju u kojem se neprestano javljaju nove inovacije te pri pomoći razvoju pozitivnih odnosa. Ovu je tehniku s velikim uspjehom prvi u Sjedinim državama primijetio ured za financijsku zaštitu potrošača i tada su je mnogi regulatori širom svijeta usvojili. Drugo područje e, inovacije je operativna djelotvornost i nove mogućnosti. Drugo područje inovacije unutar operativnog djelovanja postojećih financijskih institucija. Razvoj operativne agilnosti i smanjenje troškova su glavno prioritet za sve i zainteresirane, no oteženi su nasljeđen sustavnih, nasljeđenim sustavima informacijske tehnologije i organizacijskih struktura koje se s pravom usredotočuju na kontrolu rizika. Kao odgovor tome pojava se niz fintech poduzeća koja se bave poslovanjem i nude zainteresiranima pod jednostavljenje procesa nadogradnje i nadogradnju mogućnosti u svim područjima od analize klijenata do prilagodbe zakonodavstva. Dobro upravljanje ovom transformacijom zahtijevat će od donositelja politika da omogući eksploatorna partnerstva između zainteresiranih organizacija i fintech poduzeća. Odličan primjer toga može se vidjeti u novom regulatornom paketu Ureda za financijsko ponašanje Ujedinjene kraljevine koje stvara siguran prostor u kojem institucije bilo koje veličine ili partnerstva između malih i velikih institucija mogu testirati inovativne proizvode i usluge u stvarnom okruženju. I konačno, sve više raste svijest o tome da DLT tehnologije kao što je blockchain omogućavaju novi dizajn infrastrukture koje povezuje financijske institucije. Ova transformacija potencijalno može dovesti do nove karte financijskih usluga, eliminacije pretpostavki koje su sad bile do sad bile temeljem mnogih poslovnih modela i stvaranje novih mogućnosti kao što je diskrecijno vrijeme namire. Vjerujem da dobro upravljanje novom i proširenom infrastrukturom zahtjeva aktivno sudjelovanje mnogih financijskih regulatora i nadgledatelja. Ovaj razvoj događaja predstavlja jedinstvenu priliku koju jedna generacija ima da uvede mehanizme koji će potoći transparentni, pošteni i sistemski stabilni financijski sustav. Regulatori, nadgledatelji i oni koji odlučuju u politici moraju prigrliti tu šansu i pristupiti otvoreno arhitekturi nove infrastrukture istovremeno sa svoje strane tražeći takve mogućnosti koje će im dozvoliti djelotvornije nadgledanje financijskih sustava i brz odgovor na bilo kakvu pojavu rizika. Hvala na pažnji. Hvala najljepša. I kao sa prethodnim panelom otvaram raspravu. Izvolite. Hvala. Hvala, zahvaljujem našim govornicima na zanimljivim izlaganjima. Imamo eh, kratko pitanje i za EOP-u eh, i EBU. Dakle, vi ćete vjerojatno govoriti u njihovo ime također. Dakle, mi tu imamo stare tvrtke, imamo nove financijsko-tehnološke tvrtke, od manjih do većih, ali isto tako i tehnološke tvrtke poput Google i Amazona koji se također bave ovim e, područjem. Mi se uglavnom bavimo e, licenciranjem institucija, pa me zanima e, dakle što je sa jednakim uvjetima za sve? Bavite li se više aktivnostima nego time tko pruža usluge? Dakle, ne bavite se toliko institucijama nego uslugama. Još jedno pitanje za nadzorno tijelo. U kojoj mjeri to utječe na vaš rad, e, vaš, vas kao nadzornog tijela, jer mislim da je posve drugačije kada vi kao odvjetnik morate naprosto staviti plus u neku kućicu ili ili nešto drugo. Imate li odgovarajuće kvalificirane djelatnike za to. I još jedno pitanje za našeg govornika iz Svjetskog ekonomskog foruma. Vidite li neku razliku između Europe i ostatka svijeta kada je riječ o inovacijama? Jesmo li mi predvodnici ili pak kasnimo za drugima? i u kojoj mjeri bismo trebali intenzivirati napore, a možda možemo biti ponosni na ono što već imamo i što smo postigli. Klub zastupnika socijalista i demokrata. A, ispričavam se. Izvolite. Izvolite. Pa hvala, ja ću vrlo, vrlo kratko. Mislim da su izlaganja sve trojice govornika bila uistinu fascinantna. E, jedno pitanje za gospodina Van Elsena. Mi postoje jedno zanimljivo pitanje o čitavom nizu ljudi koji bi se mogli naći zapravo na zapečku zbog ove revolucije. Ima oko 9 milijuna ljudi u Ujedinjenoj kraljevini koji nemaju pristup novim promjenama dok kojih je došlo u bankarstvu posljednjih godina. I nakon toga je rekao da je e, jedna od potencijalno negativnih strana ta što bi ta kategorija ljudi mogla biti u situaciji da mora platiti više za te usluge. E, pitam se gdje je tu odgovornost industrije i zapravo koja bi trebala biti njihova odgovornost u smislu da se čitava jedna kategorija ljudi ne nađe zapostavljenom zbog takvih radikalnih promjena u poslovanju. Tko će biti odgovoran za to? Hoće li to biti država, Europa i ima li industrija svoje uloge u tome i treba li se pobrinuti da ljudi mogu imati pristup uslugama, uslugama koje su im potrebne, e, da, jer ti ljudi su možda e, digitalno nepismeni, da, se, e, da citiram vas. Hvala gospođa Bes. Hvala, imam više pitanja. Kao prvo, dakle, polazišna točka ove rasprave je pitanje plaćanja, odnosno platnih usluga, no vidimo da se na tu strategiju inovacija nadovezuju brojna druga pitanja, dakle kada je riječ o tim kriptiranim tehnologijama. Zanima me zapravo kako artikulirati tehnološke inovacije, dakle treba pustiti da se one razvijaju i kako to zapravo pomirati sa našim radom na e, direktivi o sprječavanju pranja novca jer tu je komisija iznijela neke prijedloge ali da kako važno nam je čuti vaše stručno mišljenje da bismo znali na koji način mi kao zakonodavno tijelo možemo već u ovoj fazi intervenirati i kako se možemo pobrinuti da sve skupa ne krene u jednom smjeru koji je suprotan željenom. I na kraju još jedno pitanje upućeno kolegi iz Beuka. Ja se slažem sa vašim bojaznima, dakle mi imamo čitav niz predstavki e, koji nam dolaze od građana koji su bili žrtve raznih prijevara ti su se ljudi našli u situaciji da su im obećavali brda i doline, a na kraju su shvatili da su prevareni. E, možete li nam dati tri do četiri konkretna prijedloga, dakle nešto što ćemo mi ne nametnuti, ali što možemo možda pretočiti u zakonodavstvo? Možda e, bi pravi put bio da se ide na veći veće ovlasti nadzornih tijela, a u tom slučaju e, što bi oni trebali poduzeti e, kako zapravo bi se spriječilo da prijevare naštete ovom, novom sustavu. Hvala. Sada gospodin Fox, izvjestitelj sjeni iz EKR-a. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem govornicima na izlaganjima. U Ujedinjenoj kraljevini mi imamo takozvanu pješčanu kutiju kako bi se ohrabrila e, regulativa u području e, financijskih tehnologija. Dakle, također se govori o tome da bi se to moglo učiniti i na razini Europske unije. Što vi mislite o tome, ukoliko do toga dođe, kako će to funkcionirati? Ujedinjena kraljevina je, e, mi smo to naime bilateralno uredili sa Singapurom i to dobro funkcionira. Dakle, bili početak bio da se krene od europskih fintech centara ili bi bio jedan pristup za sve? I da se nadovežem na korino pitanje, što zapravo sprečava Europu od eh, zapravo od toga da bude konkurentna Silikonskoj dolini? Da, ja bih isto tako postavio pitanje vezano uz to isto, dakle kako možemo povećati zaštitu potrošača. Koja koje konkretne mjere ćemo moći dobiti od vas kao prijedlog koje možemo jednostavno primijeniti i to jednostavno u svih 28 država članica na način koji će biti brzi učinkovit. A i da uzmemo u obzir ono što sam malo čas rekao, da se bojim da bi veća fleksibilnost kod proizvoda financijskih tehnologija mogla dovesti do problema kojih još nismo imali kod klasičnih bankovnih proizvoda, zato što ćemo imati niže cijene transakcija i veće brzine. Hvala, gospođa von Hvala vam lijepa. S moje strane jedno kratko pitanje. Nema ni jedna zajednička definicija financijskih tehnologija. Dakle, pitam se imate li vi neku definiciju što su to precizno financijske tehnologije, želite li možda neku definiciju i nije li možda opisno da nešto reguliramo, a da prije toga to nešto uopće nismo e, pravilno definirali. Hvala vam lijepa. Dosta pitanja. Imamo troje govornika koji mogu dati odgovore. Evo ja ću dati riječ onome tko se želi javiti. Hvala, hvala na pitanjima. Hvala na komentarima. Ja ću se nastati, nastaviti ću odgovoriti na korina pitanja. Nakon toga ću se nadovezati na pitanje zastupnice Berez. Dakle, u pravu ste kada kažete da smo se uglavnom bavili zakonodavstvom o zaštiti potrošača, o manje aktivnostima i zapravo ponekad imamo različite pravila za iste saktore, e, sektore. Vi ste spomenuli dakle osiguranje i tu zapravo treba potpuno drugačiji ustroj u smislu regulatornog pristupa. Mi smo to pokušali riješiti kroz regulatornu suradnju e, na europskoj i na nacionalnoj razini a u kontekstu e, direktive o sprečavanju pranja novca e, uskoro će izići zajedničko mišljenje o tome kako ti rizici utječu na financijski sektor i vidjet ćete da tu zapravo ne postoji nekakva stroga definicija prema europskom zakonodavstvu, da više riječ o aktivnostima, tako da se upravljanje imovinom E, stavlja u jedan širi kontekst, na primjer. Dakle, ovo je sada možda prva faza, prva razina. Zatim e, tu je pitanje kako razlučiti velike od malih igrača i tu dolazimo do načela razmjernosti, no mislim da je to pitanje koje je više upućeno zakonodavnim tijelima. E, što se tiče nadzora, rekao bih da se radujem svim e, daljnjim pomacima, no mislim da će naši regulatori moraju ići na e, nadzor koji se temelji na ocjeni rizika kada je riječ o financijskoj tehnologiji, što znači da će morati surađivati s tvrtkama da bi se izbjegli problematični algoritmi. E, zatim na pitanje zastupnice Fox vezano za europski sandbox ESMA ima e, stalni odbor koji se bavi financijskim inovacijama. Kada smo mi proizveli mišljenje o crowdfundingu, mi smo iznijeli argument da su potrebna e, standardna osnovna pravila za e, crowdfunding. I to do sada nije dao rezultate, međutim za sandbox treba E, vidjeti kakve resurse ima pojedino regulatorno tijelo i možda bi bio ambiciozni pristup kada bi se uzela evropska perspektiva u obzir. Hvala, zahvaljujem na ovim zahtjevnim pitanjima. E, što se tiče dakle potrošača u malo koji dobivaju maloprodajne financijske usluge, oni se uglavnom nailaze na prepreku zbog kompleksnosti proizvoda i ponekad se osjećaju izgubljenima. Isto tako nema dovoljno kvalitetnih savjeta za potrošače. Dakle, mi zapravo predlažemo da bude više propisa o proizvodima. Mi smo se uglavnom bavili pitanjima zaštite potrošača na način da im se daje više informacija, više podataka, Zatim to su pravila o sukobu interesa koje se opet razlikuju ovisno o tome li riječ o bankama, osiguravateljima ili upraviteljima imovinom. I zapravo smo e, stvorili jedan e, vrlo kompleksan regulatorni okvir. E, možda smo se trebali više usmjeriti na osnovne financijske usluge kao što je zdravstveno osiguranje, štedni računi ili osnovni bankovni računi kada bismo imali standardizirane proizvode za potrošače onda bi e, potrošači znali da se mogu opredijeliti ili za takav osnovni proizvod ili pak mogu izaći izvan okvira tog zaštićenog područja, tu bi se onda omogućilo više inovacija i možda ne bi bilo toliko pravila potrebno. Evo, to bi bilo naše, e, jedno od naših zapažanja. Zatim smatramo da je potrebna, potreban kvalitetni nadzor Važeća pravila se bave također, e, i prikladnosti pravila iz MIFID-a, dakle Riječ je o tome da se ljudima trebaju savjetovati kvalitetni proizvodi, međutim to se ne provodi, da kao što se moglo stanoviti i u reviziji o prikladnosti koju je odradila ESMA. Dakle, to sve treba uzeti u obzir. Mislim da područje financijske tehnologije uistinu može pomoći tome da se uspostavi jedan jednostavniji, transparentniji sustav proizvoda za potrošače e, koji bi bili jeftiniji, a to možemo postići zahvaljujući digitalizaciji, to je sigurno. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja prije svega da li nam treba definicija finteka. Po meni ne, nije potrebna definicija. Vrlo je zanimljivo da kad razgovaram sa velikim financijskim institucijama, one o sebi razmišljaju kao o fintech poduzećima, što pokazuje da je tehnologija uvijek vrlo važna za njihove operacije. Iako oni sada nisu baš eh, najmoderniji u tehnologiji, kao rezultat toga vrsta aktivnosti koja se obavlja je ono što treba regulirati, a ne veličina ili stupanj korištenja digitalnog, e, digitalne Možete nastaviti. E, ljudi su zamoljeni da da stave slušalice, da vas čuju, da vas mogu pratiti. A drugo pitanje Vidim li razliku između Europe i ostatka svijeta? Da, postoje razlike, ali mislim da je još prerano izmjeriti zrelost modela neke varijante finteka su podostigle viši razvojni stupanju u Sjedinim državama, dok digitalne banke sada se sve više i bolje razvijaju u Europi. Kada razgo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 Hvala, sad ću dati riječ izvjestitelju da zaključi ovaj dio našega sastanka. Hvala vam što ste nam se svi pridružili na ovom zanimljivom saslušanju. Vi ste nam pružili jako puno toga o čemu ćemo razmišljati i vrlo se veselim radu na ovom izvješću zaista sa izvjestiteljima u sjeni jer ako možemo dobiti proizvode koji su brži, jeftiniji i bolji onda bismo se trebali pobrinuti da ih dobijemo u Europi i da budemo konkurentni na globalnoj razini. I još jednom vam hvala što ste nam se pridružili i vjerujem da možemo ostati u kontaktu sa svima vama u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala, hvala svima vama koji ste došli. Nastavit ćemo s našim dnevnom, dnevnim redom. Zahvaljujem svim govornicima koji su sudjelovali u ovom vrlo zanimljivom saslušanju koje smo održali. Congratulations to your oh, appointment. thank you. Excuse me, if you don't mind, we, we'll try to continue with the... S vašim dopuštenjem pokušat ćemo nastaviti sa sastankom odbora. Molim vas da prestanete pričati. Bueno, continuamos. Por favor. Please. Keep silence, please. Molim vas nastavimo i molim vas za tišinu. U dvorani možemo nastaviti sa radom našega odbora. Thank you. Continuamos. Hvala. Molim da nastavimo. Dolazimo do sljedeće točke našeg dnevnog reda. Molim vas. Decía, establecimiento de un programa de la Unión para apoyar actividades. Točka 12. Uspostavljanje programa Unije za financijske i institucije za razdoblje od 2017. do 2020. To je prvotna razmjena stajališta daću riječ e, izvjestitelju Filipu Hvala predsjedatelju, e, zaista cijenim što, je toli, što nam se toliko ljudi pridruže za ovu raspravu. Siguran sam da vas zanima. Ako ne, ako vas ne zanima, onda nastavite razgovarati u hodniku. Ako vas zanima tema, ostanite i dobrodošli. Hvala što mi pomažete da ja sam naviknut na ovakve situacije, ja sam eh, vođa kluba, ja ću govoriti engleski, mislim da je tako bolje, neću predugo govoriti. O, radi se o maloj inicijativi, ali važnoj. Ta inicijativa je za financiranje organizacija u to je dio naše inicijative iz prethodnog razdoblja. Mislim da moramo e, održati ovaj konsenzus među strankama kako bi ova inicijativa nastavila kasno donosimo izvješće, a po njemu uglavnom podržavamo prijedlog komisije, prvo je višegodišnja priroda financijske koverte, tako da te organizacije mogu dobro funkcionirati i pripremiti svoj posao, tako da imaju određeni stupanj stabilnosti, a drugo da određujemo dvije organizacije e, koje se zovu Better Finance i Finance Watch. To, one su se javile i ne radi se samo o tome da smo izabrali partnere, već su to organizacije koje su se odazvale ovom, e, ovom izazovu kad je inicijeva pokrenuta. To je prvi dio. Drugi, ako... Drugi razlog zašto imamo malo amandmana je brzina. Željeli smo ovaj dosije zaključiti što prije, tako da organizacije moglu početi raditi 2017. Amandmani koje smo uveli su ograničili dva po opsegu primjene kako bismo bili sigurni da političke aktivnosti su pokrivene programom, a također i promocija javnog i općeg interesa. To su dva prva amandmana, a zatim imamo amandman na ciljeve programa koji se odnosi na po e, stvaranje ciljeva politike Europske unije za financijske usluge moramo se baviti multilateralnom razinom i jer e, oni igraju važnu ulogu u globalnim standardama. Pozivamo ih da interveniraju vrlo e, rano u ciklusu kad se o prijedlozima razgovara u ovim krugovima jer mi znamo da o čemu god se razgovara u Čile ovaj tjedan će vjerojatno imati učinak na legislativu Europske unije u toku vremena. I zatim imamo amandman na članak 3. Tu se radi o korisnicima kako bismo izbjegli e, bilo kakvu konfiziju između godišnjeg problema rada komisije i korisnicima. Želimo paragraf 2 e, prebaciti u članak 3 u skladu sa uvodnom odredbom e, predloga komisije i tu kaže da korisnicu, korisnice podnose opise svoju aktivnost e, komisiji kako bi imali korisni od programa. Te aktivnosti treba dobro opisati, uključujući ucelje, očekivane rezultate, procjenu troškova i vremena i ako je relevantno indikatore za procjenu. Zbog čega smo to napravili? Zapravo, amendman je vrlo sličan onome što je gospođa Ford napravila Inkovo, a to E, imko to radi u, u kompromisa, ali mislimo da ako po, e, prebacimo e, stavak 2 članak 7 u, u članak 3, onda ćemo dobiti bolje financiranje i nagledavanje financiranja i izbjegavamo ovaj problem koji smo ranije naglasili, a to je da Obzirom da e, institucije iz Europske unije ne pružaju 100% financiranje ovih organizacija, legitimno je da one ne e, izlažu 100% ni svoj dnevni red, jer e, djelomično financiranje Kemisiji daje mogućnost da, da cijeli program aktivnosti ovih dvije organizacija i odnosno onaj tko plaća odlučuje, onaj tko ne plaća ništa ne odlučuje. Eto, to sam želio reći, jako ću rado poslušati e, izvjestitelju Sjeni kako bismo to napravili što je prije moguće. Hvala. Hvala gospodine Lambert. A sada ću dati riječ prvom izvjestitelju. U slijedi to je gospođa Ispučena. Prije svega bih zahvalila izvjestitelju na preciznom, odgovornom i uravnoteženom pristupu ovom izvješću vrlo je važno eh, držati se sučela, ali tehnički to nije najteže izvješće koje smo trebali pripremiti u Europskom parlamentu. I kao što je rekao, u 2010. godini bila je to inicijativa različitih strana, uključujući i koordinatora glavnih političkih eh, klubova, da se inicira ovaj program i da se poveća diversitet glasova i i, razumijevanja politike i e, stoga je jedino pošteno da nastavimo sa svojom aktivnošću u, tom smjeru. Mogu reći da su njegovi amandmani prihvatljivi naročito kad se govori o amandmanu 3 koji je tehničke prirode a to je da bismo izbjegli bilo kakvo nesporazume vrlo je uobičajeno da da e, komisija financira rad, odnosno radilo se o, financiranju tko donosi odluke, odnosno ko financiranje donosi odluke. To je e, dobro je ovako napraviti ovako izmjenu u prijedlogu. Ne želim e, vam oduzeti više vremena jer mi se čini da je ovo odlično izvješće. Hvala. Hvala. A sada u ime socijalista gospodin Ludvigsen. Hvala što ste mi dali riječ. Kao sveobuhvatni plan ja e, pozdravljam prijedlog komisije za regulativu koja podržava aktivnosti e, Finance Watcha i Better Finance inicijativa za pilot projekt je koje je, koju je komisija započela 2011. omogućila ovim tijelima da popravlja svoju financijsku e, ekspertizu i da pomognu e, e, potrošačima u bavljenju financijskim proizvodima. To je vrlo važna komponenta u povjerenju koje imamo prema financijskim sustavima. možda će biti lakše organizacijama koje predstavljaju civilno društvo i potrošače da izraze svoja stajališta o europskom zakonodavstvu. Ono što ove e, organizacije nemaju, to su resursi e, koji bi im omogućavali da se zaista uključe u vrlo tehnička pitanja E, koja su uključena u zakonodavstvo, naročito u području financijskih usluga u Europi. Vrlo je važno da postoji jedan široki raspon stajališta koji će ući u zakonodavni e, proces. Better Finance i Finance Watch ne smije biti pod utjecajem financijskog sektora, mora biti i neovisni u svojim aktivnostima. Vrlo je važno da ove organizacije, oprostite, da, e, e, da se radi jako važno na radu, na zakonodavstvu koje će biti jednostavno razumljivo e, javnosti. Dakle, vrlo je važno da imamo nove radne metode koje će nam to dobro omogućiti. ako ovaj projekt e, treba postati program Unije, vrlo je važno da komisija bude osigura bolje e, financiranje Finance Watcha i Better Finance koje će im omogućiti neovisnost od komisije i povećati e, povjerenje javnosti u to da su te organizacije neovisne od vanjskih protagonista. Te organizacije moraju se boriti za potpunu e, slobodu od institucije, potpunu neovisnost. Moramo biti vrlo pažljivi i paziti da ne dođe do sukoba interesa. Vrlo je teško ovim organizacijama dobiti financiranje od bilo kojega E, izvora koji je neovisan od financijske industrije i stoga je vrlo važno da nastavimo program od 2014. do 2020. Vrlo je važno to u interesu javnosti. Mi također je vrlo važno jesni da ja potpuno podržavam izvjestitelja u svim aspektima koje spomenuje i nadam se da ćemo moći zajedno naći dobre rješenja. Hvala. Hvala. Za ale, gospodin Hvala, gospodine predsjedatelju. prije nego što gospodin izađe iz sobe, želim čestitati novom potpredsjedniku koji govori o španjolski, iako je plavo ko si sa kanarskih otoka, on je jako moj dobar prijatelj, ali to nema veze, idemo se sad baviti onim što je na dnevnom redu. Idem, e, išću sada izravno u srž ovoga. Moja skupina, moj klub će podržati E, prijedlog komisije obzirom da održava kontinuitet jer će ove zadaće na, e, se nastaviti odvijeti. Mi smo svjesni da tako podržavamo poboljšanje usluge za potrošače, također e, podržavamo i podupiremo neovisnost od e, skupine lobista, a to je vrlo važno u našem pluralističkom svijetu. Rekavši to, četiri su pitanja o kojima treba razgovarati. Prvo je novac od komisije. Nemam nikakve dvojbe o poštenju ovih dvije organizacija E, ne treba to ni spominjati. Ja sam siguran da imaju jako puno administrativnih zadaća koje trebaju obaviti i da će to biti još daljnji teret. No, mislim da bi komisija trebala imati pravo intervenirati u njihov godišnji program ili barem njegov dio. Ili čak i oni dijelovi u koje ne intervira, komisija bi trebala moći imati uvid u druge dijelove program, recimo ako se ono odnosi na pitanja koje komisija ne može financirati, recimo komisija ne može e, e, financirati dokumente koje se protive Europskoj uniji jer je čuvarica ugovor Europskoj unije. Znači tu bi trebalo biti još nijansi. Druga stvar koja je vrlo važna i koja nas brine je da smo sada u sljedećoj fazi korištenja ovih e, dviju organizacija jer Muy bien que se ahora haya un plan plurianual de tres años, es evidente que además de fomentar la independencia. Imamo sada ovaj trogodišnji plan. Imat ćemo e, neovisno za tri godine, ali u tih tri godine E, će imati više vremena nego što su imali prije i neće biti pod tako velikim pritiskom. I želim sada također nešto reći o difuziji. Oni zaista mogu se udubiti u svoj rad na bolji način. Ovdje imamo nekoliko prijedloga i e, pročitat ćemo što je Inko rekao sa velikim zanimanjem. Prva stvar koju trebamo zabilježiti je da su te dvije organizacije e, ne rade jedna i druga isto. Jedna je puno bliže potrošačima i civilnom društvu, a druga je zapravo istraživački centar u svojem najčistijem obliku a manje pružao e, savjetodavne usluge onima koji donose odloge. I jedne i druge su dobre organizacije, ali ja bih zapravo predložio amandmane i zatražio te dvije organizacije da se potrude i možda da se komisija uključi u distribuciju informacija jer komisija ima međunarodne urede, države članice imaju te urede i putem tih ureda možda bi se komisija mogla pobrinuti da informacija zaista dođe do svih i svakuda jer u ovom, jer u ovo kratko vrijeme njihov je e, rad e, e, subvencioniran, ali je njihov rad bio lokalan, a sada će možda imati učinak na druge države. Ja ću imati u tom smislu amandmane zatražiti da se u komisiju uključi, ali općenito govoreći podržavamo ono što je napravljeno i zahvaljujemo gospodinu Lambercu na njegovom trudu. I Imko će dati svoj doprinos. E, vrlo ćemo se e, e, jako pozabaviti ulogom komisije, ali općenito ne to prihvaćamo predloge izvješća. Hvala. Hvala. Gue ima riječ. Hvala predsjedatelju i hvala izvjestitelju na njegovom radu na ovome nacrtu. Mi, eh, po, eh, mi podržavamo većinu prijedloga kao i amandmane izvješća. Imamo nekoliko stvari koje bismo rado da se odraze u konačnom izvješću. Mislim da svi moramo priznati da eh, Finance Watch i Better Finance nije samo zastupanje, radi se o tehničkom pomoći i o savjeti o politici rad na kompleksnim dosjejima. E, to je sve nama vrlo važno i mislim da većina e, zastupnika u ovom odboru će imati koristi od njihovog rada. Također bismo trebali pre, priznati da bi ove organizacije učinkovito mogle raditi odnosno predstavljati interese potrošača i javnosti kad se radi o financijskim uslugama. Ove organizacije moraju djelovati potpuno neovisno od bilo koje institucije. To neovisno znači da teme koje pokrivaju rezultati njihovih istraživanja uvijek ne mogu se svidjeti svima. I to je zapravo cijela stvar, o čem se radi u njihovom radu. To znači da ove organizacije moraju biti u stanju planirati i organizirati svoj rad neovisno od komisije, uključujući e, proizvodnju njihovog godišnjeg plana. To mora biti neovisna rad. E, dakle, e, veselimo se radu sa izvjestiteljem i izvjestiteljem usjedi na ovom izvješću. Hvala. Hvala vam, Beatrix von Storch iz fdd imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine izvjestitelju. Unatoč sloge koja ovdje vlada, već na protokolu razmjeni gledišta sam ja izrazila neke sumnje i nije se e, puno što se toga tiče promijenilo. Još uvijek mi nije jasno zašto bismo iz europskog proračuna financirali lobističke udruge poput Finance Watch i Better Finance. Mislim da je protusmisleno kada mi kao parlament plaćamo organizacije koje pak bi nas trebale savjetovati o zakonodavstvu e, po pitanju financijskih interesa. Imamo sve mogućnosti unutar Europskog parlamenta, imamo mogućnosti da koristimo tustove mozgova, da koristimo resurse iz Europskog parlamenta. Možemo iskoristiti e, saznanja suradnika klubova zastupnika, imamo vlastite suradnike, imamo poludržavne i e, ekonomske istražne institucije, dakle mnoštvo resursa imamo na koja se možemo osloniti. Stoga me zanima zašto bi sada porezni obveznik još dao 6 milijuna eura za lobističke aktivnosti iz europskog proračuna uz sav taj posao koji se već radi i koji već porezni obveznici plaćaju. Dakle, radi se ipak o 6 milijuna eura od 2017. do 2020. godine za ove aktivnosti. Zbog toga sam ja podnijela amandmane kako bi se konačno postupno uklonila ta milijunska subvencija, subvencija i veselim se vašoj podršci. Hvala vam. S nama je ovdje Europska komisija. Izvolite, gospodine Salas. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, pokušat ću biti kratak. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom radu vezano uz ovaj prijedlog i na više manje e, izraze podrške od izvjestitelja u sjeni. Cilj prijedloga je gospodin Lambert dobro sažao, a i gospodin Ludvigson također, i stoga neću više o tome govoriti. Samo da se osvrnem na nekoliko komentara ili sugestija koje ste iznijeli. Iako nisam uspio još dobiti uvid u nacrte amandmana. Što se tiče restrukturirana plana rada i onoga što stoji u članku 7. i što stoji u člankom 3. i intermodalnosti, mislim da je to u skladu sa ciljevima, ali možda bismo trebali vidjeti jesu li te potencijalne promjene u skladu sa pravilima koje vrijede za europski proračun. Dakle, možda bismo trebali to ispitati kako ne bismo usput prekršili neka financijska pravila. Što se tiče komentara gospodina Kalveja potvrđujem da je Europska komisija zadužena za izvršenje tih programa i da ćemo biti pažljivi pri tome da nadziramo te rashode koji su izneseni u prijedlogu. Kao što sam već objašnjavao u prošlosti, ne moramo sve prijedloge, sve aktivnosti tih 12 organizacija pratiti iz dan u dan, već trebamo imati sveobuhvatni pregled na njihovim ciljevima i zatim provjeriti da su to ispunili prije nego što e, izvršimo krajnu isplatu. Sve to već dosta dobro funkcionira danas e, kod pripremnih aktivnosti i pilot projekata i siguran sam da će to biti dobro i pod ovim novim strukturama. Sve u svemu smo zahvalni na brzom radu odbora za ekonomske monetarne pitanja te se nadamo da će se Europski parlament e, moći uskladiti sa mišljenjem iz odbora IMCO koji će uskoro biti usvojen kako bi onda brzo uznapredovali što se ovoga tiče. Kao što sam spomenuo gospodinu Lamrecu, bilo bi dobro kada bismo već neka buduća financijska sredstva e, rano rano 2017. godine za ovo stavili na stranu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam i sada gospodin Lambrec, izvjestitelj, ima pravo završne primjedbe. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala kolegama koji žele podržati ovu inicijativu. Mislim da imamo e, veliku većinu klubova zastupnika koji ovo podržavaju, to je dobro došlo. Vidimo dakle koji je interes te inicijative. Gospodine von Storch, vi ne vidite korist u ovome, ali u ovom slučaju ste u manjini. I toga se bojim da neću moći naći kompromis između zahtjeva da se nastavi s time i zahtjeva da se to ukine. Dakle, postoji koalicija za nastavak. Želim reći samo jednu stvar. Lobist u mom rječniku znači ljude koji e, brane određene interese ili zastupaju određene ljude, ali ja ne miješam lobiste s organizacijama koji imaju za cilj obraniti opće dobro. Finance Watch i Better Finance nemaju nikakvog vlastitog interesa, ne brane nikakav profit. Oni pokušavaju obraniti ono što je dobro za društvo i u tom kontekstu za te organizacije ja nikad ne bih koristio riječ lobby. Dakle, da, možda bismo htjeli da te organizacije dobivaju sredstva od entuzijastičnih građana, ali nismo još došli do te faze. Ja sam siguran da će tome biti tako jednom u budućnosti, ali u međuvremenu mi kao europske institucije se pomalo ponašamo kao neka vrsta ulagača, dakle pokrećemo ih i vidjet ćemo kamo će nas to odvesti. Mislim da ću uspjeti naći kompromis amandmane koji će pokriti najveće razlike sa komisijom. Dakle, da, treba provjeriti što se može učiniti u skladu s pravilima, trebamo ispoštivati pravila. Hvala vam. Hvala vam, rok za podnošenje amandmana je 8. prosinac. Dakle, 8. prosinac. Razmatrat ćemo amandmane 12. siječnja, glasovat ćemo 25. siječnja u odboru Ekon, a u ožujku ćemo glasati na plenarnoj sjednici ovome. Hvala vam lijepa, prelazimo na sljedeću točku. To je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Razmatranje amandmana. Izvjestitelj je Tibor e, Žani. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo, ne samo iz pristojnosti, moram doista iskreno reći da zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni i zapravo svima koji su doprinijeli nacrtu mišljenja. Moram vam reći da smo u nekoliko dana obavili dobar posao svi zajedno i ja bih rekao da je suradnja bila podnosna do sad barem. Tijekom rada smo imali dva vrlo učinkovite ponosna sastanka izvjestitelja u Sijeni, a u nacrt kompleksa smo pokušali uključiti e, gledišta različitih klubova zastupnika i naravno i ono što stoji u mišljenjima koja smo usvojili na početku mjeseca, dakle mišljenja drugih odbora. Pa evo i danas e, smo dobili mišljenje odbora za poljoprivredu. I stoga sam doista zahvalna na ovom konstruktivnom radu i na tome što su kolegi e, bile na, bile na raspolaganju za sastanke, iako vam priznate da nisam uspio se sastati sa svima koji su bili uključeni u ovo, ali sa velikom većinom ljudi koji su odgovorni za ovaj dosije sam se uspio ipak naći. Još jedna druga iskrena primjedba koja je možda drugačija nego što imamo prilike čuti drugim prilikama. Kada izvjestitelj želi se boriti za izvrsne i izvrsnije ideje. Ja nisam htio da se dovedemo u situaciju e, toga da netko pobjedi nad nekim drugim, već sam doista htio da se najjasnije moguće stvori slika o tome kako ovaj parlament gleda na trenutnu situaciju u pitanju tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. E, ovaj nacrt e, mišljenja ima šest poglavlja, vezano šest tema. Prva tema, to je možda i najvažnije kada se radi o politici tržišnog natjecanja, je integracija jedinstvenog tržišta. Zatim drugo pitanje, koje je možda posljedica modernih vremena je jedinstveno digitalno tržište. Zatim kao treće, opet jedno vrlo aktualno pitanje koje se Europski parlament jako bavi, to su državne potpore. Zatim peta fokusna tema su e, bile kontrole koncentracija poduzeća i postupci suzbijanja kartela, zatim peto područje su bili sektorski aspekti, poput energetske unije ili poljoprivrede primjerice. I zatim kao šesto smo imali ulogu nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje, što je i trenutno na dnevnom redu komisije. Sve u svemu sam ja pokušao i mi smo se zajedno pokušali sa u sjeni staviti poseban naglasak na to kako možemo ojačati e, demokratski aspekt e, tržišnog natjecanja. Htio bih spomenuti nekoliko brojki. Doista mi je bilo drago zaprimiti toliko amandmana od e, kolega zastupnika, sve skupa smo imali 439 amandmana. s kojim se htio staviti naglasak na neke druge teme koje se ne spomenu u prvom nacrtu, ali dobro, prvi nacrt je uvijek e, dosta sažet dokument jer postoji ograničenje po pitanju e, dužine dokumenta, ali u samom slučaju ovi amandmani su bili od velike pomoći meni e, kako bih e, proširio sadržaj tog dosija. Izradili smo sve zajedno 27 kompromisnih amandmana, no morate znati da se o nekima od njih još raspravlja u krugu Zestara u sjeni na vrlo konstruktivan način. I stoga mislim da će izvijesti u sjeni dobiti ažurirani popis amandmana evo sada odmah nakon ovog sastanka. I doista se nadam da ćemo onda sutra moći dovršiti sva još otvorena pitanja, da ćemo moći naći dobru ravnotežu i da će svi biti s time zadovoljni. Naravno, mi svi svačamo političke prioritete različitih eh, kluba zastupnika. I doista, mogu vam reći da sam ja kao izvjestitelj eh, jako prijemšiv na te sugestije koje nam dolaze iz redova drugih kolega. Jedan zahtjev sam zaprimio. Nekoliko kluba zastupnika me zamolilo da imamo i pregled nad podoznom situacijom po pitanju tržišnog natjecanja. Dopustite mi da samo kažem još neke stvari koje su spomenuli moji uvaženi kolege u amandmanima. Ja sam zaprimio više od 50 amandmana koji se izravno tiču pitanja oporezivanja. Imamo oko 40 amandmana o poljoprivredi i malo više od 40 amandmana o jedinstvenom digitalnom tržištu. Dakle, nemojmo se zavaravati. Sve su to teme vezane uz tržišno natjecanje i kolege su s pravom ukazali smjer kojem bismo trebali e, kročiti. Naravno, postoje neka kontroverzna pitanja. Mislim da u ovom domu nije dobro da ne govorimo o cilju da želimo postići sve bližu uniju, dakle to nam ne bi trebalo biti strani izrazi u ovom domu kada govorimo o ovoj temi. Iako razumijem da neki kolege imaju zadrške po pitanju toga koliko ćemo jako moći ići u tom smjeru, sada u izvješću odražavamo stajalište Europskog parlamenta u cijelosti, a ne samo stajalište jednog ili dva kluba zastupnika. Neki od vas su izrazili e, zabrinutost vezano uz socijalni dumping, ali mislim da to trebamo spomenuti u ovom izvješću jer e, je Europski parlament to spomenuo i prošlogodišnjem izvješću i stoga ne vidim zašto to ne bismo učinili ponovno. I možda treće pitanje koje bih ja htio spomenuti, koje je možda pomalo kontroverzno pitanje, to je ono konstantno e, ukazivanje na one koji su krivo postupili, upiranje prstom, to smo već imali u nekim slučajevima. Mislim da tu možemo pronaći dobru težu. A da ne spominjemo e, i razjašnjavamo pojedine slučajeve, bez toga bojim se da bi izvješće bilo preopćenito da to ne bilo dobro. Ali istodobno ograničen je broj konkretnih igrača na tržištu koje možemo spomenuti jer ja ne bih htio da dokumenti postanu žuti tisak. I na posljedku neki klubi zastupnika su izrazili zadršku u tome da se spominje neke posebne situacije mm, tržišnog natjecanja u udaljenim ili perifernim područjima Europske unije. Nakon dugih rasprava mislim da smo pronašli najbolji kompromis kojeg mogu prihvatiti svi klubi zastupnika. Ako je još potrebno, onda možemo još i sutra eh, poraspraviti o tome. Dakle, Da vam kažem dobru vijest. Imamo mnoštvo izvrsnih e, primjera gdje se velika većina kluba zastupnika suglasuje o tome. Tu se radi o izvršivno pojedinim tržištima, o jedinstvenom digitalnom tržištu, o ekonomiji e, razmjene, o općem skupnom izuzeću, o međunarodnoj suradnji i o tome da se ojača glavna uprava komp. I naravno isto tako i o demokratskoj kontroli koju treba zaprimiti kao ovlast Europski parlament. Dakle, gospodine predsjedavajući, doista smatram da učinkovita i dobra politika tržišnog natjecanja je uvijek e, predstavljala kamen temeljac europskog projekta i stoga bi politika tržišnog natjecanja Europske unije trebala biti važan instrument za dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta Europske unije. Tu bih se zaustavio i rado ću saslušati vaša gledišta, vaše mišljenje, iako nas nema mnogo trenutno prisutnih u ipak Nadam se da ćemo dobiti dobre doprinose. E, hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala. U ime kluba zastupnika EPP, Fulvio Martočelo. Hvala predsjedavajući. Na ulasku na otok Elis početkom 20. stoljeća stavio je jedan natpis na mađarskom jeziku. Razlog je bio taj što su Mađari bili, vrlo ponosan narod i smatrali su da moraju imati poseban pozdrav na ulasku u SAD. Taj mađarski ponos omogućuje izvjestitelju da uistinu učini značajan iskorak. Mislim da su ove ideje koje su iznesene vrlo konstruktivne prirode i svi smo stekli predođbu o tome u kojoj mjeri su poremećaji u tržišnom natjecanju zakočili razvoj na našem kontinentu. Dakle, treba ukloniti sve prepreke tržišnom natjecanju sve instrumente koji sprečavaju da tržište funkcionira u punom zamahu. To bi nam omogućilo konkurentne cijene i to bi omogućilo poduzećima da opstanu e, na tržištu. Vrlo često se događa da država zapravo unosi poremećaj u tržišno natjecanje I e, u ovom izvješću se upravo govori o takvim slučajevima narušavanja tržišnog natjecanja i apelira se na komisiju da suzbije to. Mislim da je iz ovoga razvidno da će se do 5. E, srpnja mnogo toga morati riješiti. A pripremni sastanak kluba zastupnika Pučana bit će jedna važna faza u tom procesu. No, izvjestitelj je uistinu ovdje učinio važan iskorak i isto tako je ugradio u ovo izvješće ideje e, svih izvjestitelja u sjeni i mislim da su naši sastanci bili vrlo plodonosni. Sljedeći govornik, hvala. Također zahvaljujem izvjestitelju. Moram e, priznati da je bio otvoren za raspravu o kompromisnim amandmanima. Dakle, on je pokazao volju da se dođe do većinske potpore za amandmane i istovremeno ne mislim da smo već sve odradili, pred nama je još posla. U ovoj trenutnoj fazi se pribojavam da klub zastupnika EKR er neće moći glasovati za izvješće ovako kako stoji. Nakoliko sam shvatio, još uvijek se vode pregovori o daljnjim izmjenama teksta. Ja sam na tome iznimno zahvalan i mislim da bi bilo razočara, da bi bilo razočarenje ako ne postignemo većinu e, većinsku potporu jer tržišno natjecanje je istinu u središtu europskih politika i mislim da bi to trebale moći podržati sve političke opcije. Želim mnogo sreće izvjestitelju i ja ću mu proslijediti neke svoje prijedloge teksta. Što se tiče samog eh, merituma ovog teksta, mi se ovdje bavimo pitanjima tržišnog natjecanja i mislim da bi to zapravo eh, trebala biti okosnica ovog izvješća. Dakle, Porezne mjere koje se smatraju nezakonitom državnom potporom također e, su važna tema e, ove rasprave i shvaćam da bi neki klubovi htjeli da se e, to jasno vidi u izvješću. Ja ne bih išao tako daleko da tražim poreznu harmonizaciju ili pak zajedničku poreznu osnovicu za porez na dobit. Mislim da bi to značilo ići korak predaleko. Što se tiče poreznih mjera koje se smatraju određenim oblikom državne potpore, Riječ je o jednoj zapravo suštinskoj raspravi. Trebali bismo vidjeti kako ćemo tumačiti te odlake i e, odluke i kako ćemo to sagledati iz perspektive pravne sigurnosti. Ako se koriste neke mjere državne potpore, onda četvrtke biti te koje će morati izvršiti povrat sredstava, a pitanje je koliko zapravo možemo to od njih tražiti retroaktivno, a i uz kamate. Dakle, mislim da to stvara određenu nesigurnost. Inače, cijenim eh, činjenicu da je izvjestitelj u tekstu E, tražio više ljudi za područje tržišnog natjecanja kako bi se odluke mogle donositi brže i da bi se zapravo više pozornosti posvetilo e, ovoj funkciji Europske unije. Ne mislim da će ovo izazvati detaljnu raspravu. E, mi u svakom slučaju poštujemo neovisnost rada glavne uprave za tržišno natjecanje kada je riječ o rješavanju pojedinačnih predmeta i iznimno je važno da se držimo činjenica te da ne bude intervencija i uplitanja u e, istrage koje su u tijeku. No, e, mi ćemo nastaviti surađivati sa izvjestiteljem i mi ćemo vam proslijediti tekst. Nadam se da ćemo uspjeti pridobiti potporu većine i e, da će to uspjeti da ćemo uspjeti pridobiti i klub zastupnika EKR. Klub zastupnika GUE. Hvala gospodine predsjedavajući. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju na kvalitetnom izvješću. Također mu želim zahvaliti na kompromisnim amandmanima. Oni obuhvaćaju e, značajan broj amandmana koji predložio moj klub. Mi shvaćamo da se ovo izvješće bavi problematikom koja je tjesno vezana uz europsko gospodarstvo. Mi moramo biti više proaktivni u području tržišnog natjecanja i moramo e, se boriti protiv negativnih vanjskih šokova. U tom smislu je ostvaren značajan napredak u poljoprivredi. Poljoprivreda se sada uzima u obzir u ovom izvješću, mi to pozdravljamo. Također želimo istaknuti važnost kompromisa vezano uz izbjegavanje plaćanja poreza. Parlament mora zauzeti jasan stav kada je riječ o aktivnostima glavne uprave za tržišno natjecanje u tom području. Mi također pozdravljamo činjenicu da su uzete u obzir naše bozni kada je riječ o spajanju Monsanta i Bajera. E, naš amandman 438 nije uvršten, e, riječ je naime o povjerenici Krojs. U prethodnom izvješću smo kritizirali načelo e, dakle okretnih vrata, revolving doors, i mislim da se ovo ne može zaobići u području koje je toliko važno kao što je tržišno natjecanje. Općenito rečeno mi smo vrlo zadovoljni radom izvjestitelja i zadovoljni smo sa argumentacijom koja je iznesena u izvješću. Hvala. E, što se tiče zelenih, imamo li govornika? Batik Smuštor, hvala vam gospodin predsjedavajući, gospodine izvjestitelju, politika tržišnog natjecanja vrlo je važna tema u Europskoj uniji i ovdje u ovom domu i zbog toga kod ovog izvješća, kod godišnjeg izvješća o politici i tržišnog natjecanja trebamo e, detaljno pripaziti na to i treba nam biti jasno čemu služi politika tržišnog natjecanja. Ona stvara jednaka pravila za sve unutar kojeg e, onda mogu djelovati pojedini igrači na tržištu, to je njihov manevarski prostor, to je nešto što s pravom postoji, čak i na europskoj razini. Ali što se tiče amandmana i što se tiče različitih kompromisnih amandmana, moram reći da sam dosta zabrinuta. Naime, ja upozoravam e, da ne bismo trebali u ovom izvješću spominjati teme koje nisu u skladu sa tim razumijevanjem i shvaćanjem politike tržišnog natjecanja. Stoga vas molim da se usredotočite isključivo na politiku tržišnog natjecanja i da e, to izvješće ne pretvorite u popis želja za porezne mjere svakojake vrste, za zajedničku e, osnovicu, za e, računanje poreza poduzeća. Oporezivanje je dalje u nacionalnoj nadležnosti trgovačka politika, kohezijska politika, ulagački sporazumi, sve su to teme koje ne bi trebale e, spasti e, pod ovu temu politike tržišnog natjecanja niti u ovaj dokument. Hvala vam lijepa. Hvala, sa riječ Pervanš Perez. Pa ja kao prvo želim čestitati izvjestitelju na ovom izvješću, odnosno, e, dakle, da, kolegi Zaniju. No, evo, iznenadilo me ovo što je sada rečeno. Da fiskalna politika nema veze s tržišnim natjecanjem, podrazumijeva da se ignorira sve što je učinjeno na razini Europske unije u posljednjih godina. Prije jedno deseta godina je osnovana radna skupina koja je na čelu bila gospođa Primalolo, a e, njihova zadaća je bila upravo da se bave e, pitanjima tržišnog natjecanja iz perspektive poreznog sustava. E, dakle, očito je da postoji veza između jednog i drugog i nije Europska komisija bez veze intervenirala, budući da ti predmeti imaju vrlo značajan fiskalni utjecaj. Nadam se da će nam kompromisna rješenja omogućiti da zadržimo ovu vrlo efikasnu strategiju kako bismo mogli ići u smjeru e, slobodnog tržišnog natjecanja Sada riječ ima izvjestitelj. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da ovih nekoliko posljednjih e, javljanja za riječ dobro odražava u čemu se sastoji naš rad i samo jedan e, signal upućen klubu zastupnika EKR. Er. Ja uistinu vjerujem, kao i vi, da ćemo u sljedećih nekoliko sati postići sve kompromise koje ste zatražili. Mislim da nismo daleko od tog cilja. Također pozivam kolege na sljedeće, tu su i predstavnici raznih klubova. Dakle, želim e, vas zamoliti da informirate kolege o sljedećem. Ako netko smatra da neki od amandmana nije našao svoje mjesto u ovom izvješću, molim vas da me upozorite na to, jer e, još uvijek postoji manevarski prostor da se uvrste neke stvari koje još nisu u izvješću ili možda nisu na odgovarajući način formulirane. E, I na kraju moram još put razjasniti sljedeće. E, ja sam shvatio svoj zadatak izvjestitelja na sljedeći način, dakle da naprosto predstavim vaše stavove na što jasni način, vaše stavove. Ako sam u nekim područjima dobio 50 prijedloga, primjerice kada je riječ o porezivanju. E, ja ne mogu sada e, tu zauzimati stav. To je očito mišljenje većine u parlamentu, a ovo izvješće mora uzeti u obzir trenutnu atmosferu i mišljenje zastupnika Europskog parlamenta. Kao što je naglasila zastupnica Beres, vremena se mijenjaju. Prije deset godina je izvješće izgledalo ovako, onako, sada izgleda ovako, a za deset godina će izgledati opet drugačije. Dakle, to su pitanja koja muče evropske građane i njihove predstavnike. I samo ja vam još mogu potvrditi da se u ovom izvješću posebno stavlja naglasak na potrebe funkcionalnog unutarnjeg tržišta i da se vidi jesu li sve potrebe na tržištu e, uzete u obzir. Dakle, na koji način se može, može očuvati interes unutarnjeg tržišta za sve nas i drago mi je što se u ovom izvješću ne uzimaju, ne uzimaju u obzir samo interesi gospodarstvenika nego i građana i mislim da su oni tu zastupljeni. Hvala vam još jedanput kolege. Mislim da ste svi dali e, veliki doprinos. To mi je uistinu uvelike pomoglo da odradimo ovaj nekoliko sati i dana. Možemo ostvariti daljnji napredak i ja sam na to spreman. Moja vrata su vam otvorena. Hvala. Uh, Hvala lijepo i svi se radujemo daljem napretku i radu na ovom izvješću. Glasovanje će se održati 5. prosinca, a na plenarnoj sjednici u veljači. Hvala lijepo i ovime zaključujem sastanak, a sljedeći sastanak će se održati u ponedjeljak 5. prosinca od 15 do 18.30. Želim također najaviti da će zajednički odbor Ekon Libe biti organiziran 1. prosinca od 8 do 9 sati na temu sprječavanja pranja novca. Hvala.